So, dear colleagues, ladies and gentlemen. dame i gospodo, dragi kolegice i kolege, ja bih vas zamolila da uzmete svoja mjesta kako bismo mogli započeti s našim današnjim radom. Svi oni koji nisu članovi našeg odbora, bih zamolila da napuste ovu dvoranu. Ja, na prvom mjestu želim vas srdačno pozdraviti nakon ljetne stanke. Mislim da smo nakon stresnog razdoblja izbornih kampanja i turbulentnog početka u Europskom parlamentu zaista zaslužili ovu stanku. Nadam se da ste svi odmoreni, da ste se vratili odmoreni, čili, zdravi i sada možemo nastaviti naš rad u novom sazivu već sa današnjim danom. Ja Prvo pitanje koje želim postaviti, imate li primjedbe na dnevni red? Ukoliko tome nije tako, onda možemo dakle prihvatiti i usvojiti ovako predložen dnevni red. Odobrenje zapisnika sa sjednica, a dakle nacrt e, zapisnika od 10. srpnja možete pronaći u vašoj dokumentaciji. Imate li primjedbe na ove zapisnike? Prelažem da, kao što je uobičajeno, smatramo, usvojenimo ovaj zapisnik ukoliko nećemo imati primjedbi tijekom naše sjednice. Sada prelazimo na točku treću. Dakle, riječ je o prijevodima. Sljedeći jezici nam stoje na raspolaganju francuski, njemački, talijanski, engleski, grčki, španjolski, finski, češki, mađarski, litavski, polski, slovački, slovenski, bugarski, rumunjski i hrvatski jezik. Dakle, imamo dosta dobar jezični režim. Ja bih eh, se sada već željela zahvaliti prevoditeljima na njihovom radu. Druga točka, hm, prijenos eh, putem weba. Mogu vas eh, upoznati s time da ćemo imati prijenos živo putem weba. A isto tako danas ćemo govoriti, odnosno glasovati o e, dakle, e, amandmanima na proračun, opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020 i svi dijelovi, te isto tako svi amandmani, ja bih žela utvrditi još neke činjenice, mi ćemo glasovati o svakom pojedinom amandmanu, a nemamo konačno glasovanje kada reći o amandmanima. E, ove godine nam nije potreban horizonti mandat e, zbog toga što je već vijeće, e, s obzirom da eto, odlučujemo na temelju prijedloga vijeća, a isto tako nakon dakle, usvajanja stajališta vijeća. Stoga imamo isto tako i amandmane koji su, dakle sve amandmane koje mi tražimo, stoga nam ne treba horizontalni mandat s tim u vezi i ako nemamo primjedbe možemo odmah krenuti na glasovanje, ali prije toga bih zapitala imali Petra, izvjestiteljica kakve primjedbe. Hvala lijepa. Možda kratko želim zahvaliti, e, isto tako i zahvaliti svim e, izvjestiteljima Sjeni na konstruktivnom, predanom radu. Doista uvijek u početku, na početku saziva, to je uvijek nekako e, ide sa zastojima, uvijek se postavlja pitanje koje su to pilot projekti i njihovu procjenu, a samih pilot projekata ja sam u predstavljanju svog izvješća Govijestila, da neću podupreti pilot projekte koji koje bi imali kategorizaciju C ili D e, od strane komisije i tu je uvijek došlo do pitanja i želim pojasniti C ne znači da su projekti loši, već e, je to uputa da zapravo sami projekti kao takvi u kategoriji C e, zapravo se financiraju već kroz postojeće programe i da se može postaviti zahtjev u tim programima. C ne znači dakle da je loš program ili da ga se ne može financirati, ali ne u okviru pilot projekta i zbog toga sam ostala na tom stajalištu. Dakle, svi pilot projekti koji su imali C ili lošu ocjenu, da idemo e, na minus. To nije dakle procjena samih projekta, već naprosto rečeno su to e, drugi programi koji mogu financijski popratiti ove prijedloga i sada tu treba sjesti sa komisijom i vidjeti kroz što se to može financirati. Hvala lijepa ako nema danih primjeri, ja bih e, proložila da pređemo na glasovanje. Da, bit će jako korisno da imate i vaše elektronske kartice. Imate li svi kartice za glasovanje? I ja sam svoju ponijela sa sobom. Dakle, prelazimo e, na glasovanje. Glasujemo o kult 5900. Amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbije se. 5901, amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. Amandman 5902, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5903, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. 5909 e, amandman. Protiv. Sudržani. Usva se. 5906. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usva se. 5907. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usva se. Amandman 590. 5905. tko je za? Protiv? Suzdržani? Osvoje se. Amandman 5910. Oproste, 5904. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Osvoje se. Ispričavam se. E, kratko sam pozvao ovaj amandman, ali nismo glasovali o njemu. Prelazimo na amandman 5910. Tko je za? Protiv? suzdržanim, u se. Amandman 5908. Tko je za? Protiv? Suzdržani? u se. 5912. Tko je za? Protiv? Suzdržani? u se. Prelazimo na kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Sve se. Sada prelazimo na kult 5918. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Sve se. 5919. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Sve se. 5920. Za? Protiv? suzdržani. U se. 5, 9, 2, 1, za. Protiv. Suzdržani. U se. Identičan je kao i 5, 9, 2, 3, amantman. Sada prelazimo na amantman 5, 9, 2, 2. Povučen Amantman 5, 9, 2, 4, za. Protiv. Suzdržani. U sve se. Suzdržani. 5926 je za, protiv, suzdržani, odbije se. 592.7 tko je za, protiv, suzdržani, usvoje se. Identičan je kao je amandman 5928, sada prelazimo 5929 tko je za, protiv, suzdržani, usvoje se. 5930, 5, de, ne, 5930 za protiv suzdržani usvaja se 5931 za protiv suzdržani usvaja se 5932 je identičan kao 5933 za protiv suzdržanih usvaja se 5934 identičan kao 5935 koji je za protiv suzdržani, u se. 5936 za, protiv, suzdržani, u se. 5951 i 5952, tko je za, protiv, suzdržani, u se. Sada prelazimo na usmeni amandman 5950. Tko je za? Protiv? suzdržani, sve se. 5937 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5939 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5938 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5940 za, protiv, suzdržani. Sve se. 5941 za, protiv, suzdržani. Odbije se. 5942 za, protiv, suzdržani. Sve se. 5943 za, protiv, suzdržani. Odbije se. Sada prelazimo na 5944 za, protiv, suzdržani, sve se. E, 594925 povučeni su, sada prelazimo 5946 koje je za, protiv, suzdržani, sve se. 5947 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5948 povučen. 5945, to je za. Protiv. Suzdržani. odbije. 5955, za. Protiv. Suzdržani. odbije. 5953, identičan kao je 5954, za. Protiv. Suzdržani. Usve se. 5956, 58, 59 5956 ne razmatra se 5958 tko je za, protiv, sudržani osvaja se 5960 za, Da. 5961 tko je za? Protiv. sudržani osvese. se. 5962 za. Protiv suzdržani, usvaja 5963 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5964 povučen odman. Sada prelazimo na 5965 koji za, protiv, suzdržani, odbija se. 5966 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5967 za, protiv, suzdržani, odbije se. 5968 za, protiv, suzdržani, odbije se. 5969 za, protiv, sudženi, odbije se. 5970 za, protiv, suzdržani, osve se. 5971 za, protiv, suzdržani, usve se. 5972 za, protiv, suzdržani, sve se. 5973 za, protiv, suzdržani, sve se. 5974 za, protiv, suzdržani, sve se. 5975 za, protiv, suzdržani, sve se. 5976 identičan kao i 5977 za, protiv, suzdržani, sve se. 5978 povučen je ovaj amandman i time smo dovršili naše današnje glasovanje. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na točku 5. Opći proračun EU za financijsku godinu 2020. Riječ je o svim dijelovima, te isto tako razmatrane nacrta mišljenja, s obzirom da smo e, usvojili amandmane u samom postupku u odboru za kulturu, imamo samo još jednu etapu, naravno ne glede na to što naša izvjestiteljica nastavlja svoj rad sa kolegicama i kolegama u odboru za proračune e, do samog dogovora, a riječ je o mišljenju vezano uz opći proračun Europske unije gdje se zapravo objašnjavaju tehničke promjene, te isto tako upućuje političke poruke u pregovorima sa vijećem. Prije no što dam riječ izvestiteljici, molila bih da imate na umu da Molila bih da oni svi koji izlaze iz dvorane, da izlaze tiho kako bi svi ostali čuli o čemu je reći. Prije što dam riječ izvjestiteljici, želim vas izvijestiti da je rok za upućivanje Madmane... E, dakle, određen za ponedjeljak 9. rujna u 12 sati, glasovanje će biti 1. listopada. Dakle, u ponedjeljak 9. rujna je krajnji rok za upućivanje amandmana. Petra Kamerevert, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa, hvala predsjednice štovane Sabine, kolegice i kolege, kao što je upravo rečeno, mi smo glasovali o amandmanima, o a sada se možemo usmjeriti na politički popratni tekst, a dakle to je mišljenje e, naše o općem proračunu koje bi se trebao zapravo e, orijentirati uz ove amandmane koje smo usvojili. Mislim da je to samo po sebi razumljivo. Moj prijedlog e, za ovo mišljenje pred vama je, ja sam još u srpnju na sam odboru zapravo naznačila same prioritete. Želim ponoviti ove točke. Naš odbor u općem proračun za 2020. godine kao što je komisija predložila ići još korak dalje e, za razliku od vijeća koje same programe potpore i koji spadaju pod našu nadležnost u sljedećoj e, fiskalnoj godini značajno skratio sredstva što mislim da je apsolutno neprihvatljiv postupak. Svi znamo značaj Erasmusa plusa, te isto tako evropskih, e, dakle, snage solidarnosti i sve one kraćivanje i smanjivanje sredstava su apsolutno neprihvatljivi tim programima ne smijemo ići sa manje sredstava, već sa više sredstava. U tom pogledu, dakle, u našem mišljenju trebamo potpuno jasno naznačiti da je i kreativna Europa, Erasmus Plus i Europa građani i građanki u sljedećem proračunskom razdoblju e, smanjenje za 10% treba preinačiti u povećanje za 10%, što znači isto tako je ovo mišljenje, trebamo iskoristiti da ponovno se pozicioniramo kada je riječ o novim programima u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. E, mi ćemo uskoro ući u pregovor u okviru triologu, a isto tako i pojasniti još jednom da inzistiramo na utrostočivanju e, proračuna za Erasmus i utrostočivanju e, proračuna za kreativne RPT, sukladno financiranje za Europske snage solidarnosti, a isto tako i programa za građane građanke koje isto tako se nalazi u jednom širem programu. Naše mišljenje isto tako nudi mogućnost da budemo i kritičniji, a to spada prije svega, po mom mišljenju, i financiranja Euronews iz linije za multimedijalne aktivnosti. Mi ćemo sutra imati izvješće Europskog revizorskog suda koje će nam mm, sigurno ste imali prilike e, baciti oko na ovu reviziju, brzo reviziju slučaja i siguran sam da ćete uočili kritične napomene koje su tamo iznesene možda samo nekoliko glavnih aspekata. S jedne strane se kritizira da građani i građanke Europske unije uopće nemaju pristup Euronewsu jer ne mogu pristupiti ovom programu, ali puno gore od svega toga jeste da su revizori pronašli neke nedostatke e, što se tiče gospodarstvenog aspekta, što se tiče ciljeva i obaveza koje su imali, a komisija je to trebala pratiti svake godine, a isto tako i kad je riječ o održavanju redakcijske neovisnosti, te isto tako i europskog gledanja na same teme. Nije se mu uspostavila formalna poveznica između kriterija koji su postavljeni i isto tako to odjela sredstava, to je utvrdio Europski revizorski sud i mislim da je to zaista teška, teški propust koji moramo ovdje napomenuti. Problematičnim smatram isto tako i revizori da je Europska unija e, zapravo financira e, dakle e, jedan, jednu kuću koja je u većinskom vlasništvu privatnih investitora, a to su investitori koji zapravo uopće ne potiču iz Europe i to još moramo naglasiti na ovom mjestu. Toga sam mišljenja, a i to smo u prošlom sazivu višekratno naznačili i isto tako e, kritično razmatrali da se mora tu nešto promijeniti. Očigledno se nije ništa promijenilo ili jako malo, stoga u ovom trenutku moramo jasno naznačiti da je naše mišljenje da suradnja sa Euronewsom treba dovršiti, završiti. Vjerujem da smo svi suglasni da je sama komunikacija o Europi, o svemu onome što Europska institucije čine, da to moramo pojačati, da isto tako moramo imati jednu europsku javnost, no postavlja se pitanja je li Euronews doista pravi glasnogovorniki eh, glasnogovornik i, i ako govorimo o 5-postupnom povećanju, možda se tu moglo ići u nekom drugom smjeru, biti učinkoviti, a isto tako kako bi se ciljevi koji su postavljeni ostvarili, a ne milijune ubacivati naprosto u praznu rupu Euronjuza. Veselim se budućoj suradnju sa vama, a isto tako vjerujem da ćemo u konačnici imati jedan dobar rezultat, a kad je riječ o mladima, univerzitetima, o e, sportskim klubovima, civilnom društvu i isto tako kad je riječ o sektoru, e, kreativnom i kulturnom sektoru. Hvala vam lijepo na vašim komentarima već sada. Hvala. Petra Kamerevert, sada bih riječ dala izvjestiteljima u sjeni.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 utvrđujem njezinu e, predanost programima koji su od ključne važnosti. Riječ je o ulaganju u mladu kreativnu generaciju, u kreativne ljude. To nije novac za ključ temeljno djelovanje, to je ulaganje u to kako ljudi e, shvaćaju Europu, Europsku uniju. Što se tiče Euronjusa, To je sljedeća točka našeg dnevnog reda, sutrašnjeg. to je vrlo poznat brand, svjetsko televizijsko ime i moramo pronaći sistemsko rješenje za to pitanje europski građani moraju imati pristup nepristranim informacijama, a ako postoji ključan problem u financiranju e, takvih nastojanja, moramo to na neki način riješiti. U svakom slučaju podržavam vaše mišljenje. Hvala. Hvala Merci, madame la... Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti izvjestiteljice na ovom izvješću. E, što se tiče Renew, mi se u potpunosti slažemo s izvjestiteljicom u odnosu na to da se traži 10% više za Erasmus+. E, je li funkcionira moj mikrofon? E, što se tiče Creative Europe i Europa za građane. Ono što vijeće e, traži e, nas zabrinjava jer bi to sigurno ugrozilo i kulturu i kreaciju, ali i jedinstvo Evropljana. A to je upravo razlog zbog kojeg postoji Erasmus Plus kao i Europa za građane. Smatramo da ćemo u budućnosti E, trebati osnažiti proračun za ove programe. E, doista sam e, zadovoljna sa srednjoročnom strategijom za cijelu godinu 2020. kao i višegodišnji financijski okvir. Jučerašnji sastanak sa izvjestiteljem u Sjeni je pokazao da imamo da različito razmišljamo što se tiče djelovanja odmah i sad. Drago nam je e, da će se... De, et pour, euh, qui donc euh, au réseau de radio Euronet, Što se tiče Euronet, Nadamo se da ćemo doći, e, da ćemo uspostaviti kompromis što se tiče Euronewsa. Euronews E, e, financira tri četvrtine e, toga. Međutim, partnerstvo između komisije i Euronewsa bi moglo biti bolje i to tako što bismo to bolje kontrolirali. Danas nam treba više europskih medija E, e, to je e, ne savršeno partnerstvo, ali treba nam alternativa i pravi europski medije koji će biti transparentni i koji će biti dakle na koje možemo računati te se nadam da ćemo od revizorskog suda dobiti o tome e, e, mišljenje. E, zahvaljujem izvjestiteljici i zahvaljujem predsjednici. Thank you, Ms. Uh, Chair. Uh, thank you, Ms. Kameravid, for um, uh, doing a... Hvala vam na sjajnom. The budget with us. Um, I think the main that has... nastavit ću se na ono što su prethodni govornici rekli i reći nešto o Euronewsu. Jučer smo o tome dosta raspravljali. Prema prvom nacrtu proračuna čini se da uopće ne želimo nikakva sredstva posvetiti Euronewsu, što je zabrinjavajuće posebice u odnosu na prethodne alokacije trebamo naći neko dugoročno rješenje jer želimo dati e, potporu Euronetu, želimo podržati ideju Euronjuza. E, to je jedan vrlo jednostavan način da građani dođu do vijesti koji su relevantni za Europsku uniju na svim jezicima i ono što možemo ili ne moramo podržati jest činjenica da postoje ulagači koji nisu iz Europe i to e, bismo trebali što prije riješiti. Vrlo je važno što prije tome pristupiti. Glavno pitanje e, koje proizlazi iz ove rasprave jest kako e, promijeniti Euronews, što, o čemu će ovaj odbor razmatrati kasnije, kako ne bismo morali razmisliti o alikaciji sredstava e, za Euronews, kompromis koji smo pronašli, dobro je rješenje za podršku e, Euronetu, e, međutim to jest kompromisno rješenje zato što ćemo i dalje davati sredstva Euronewsu što neki od nas ne žele. To je za nas kao odbor vrlo važno pitanje. E, da... Želim upozoriti na to da ćemo imati i saslušanje gdje ćemo još intenzivnije moći pozabaviti pitanjem Euronews. Zapravo postavlja se pitanje kako to imati u liniji, proračunskoj liniji, vezano uz dakle, preraspodjelu sredstava, imamo i nekih e, pilot projekata koji e, mogu prijeći u jedan, u jedan redoviti zahtjev. Sutra ćemo svakako imati prilike raspraviti ovu točku sljedeći. Kristine Andersen. Ähm, die ID-Fraktion kann... E, ID klub može samo kazati sljedeće, dakle, pitanje medija i financiranje medija, što ako se to financira, ako se na neki način neka mišljenja kolportiraju putem tih medija. juče sam već napomenula da još uvijek nisam uspjela saznati što je to točno eurofobija. Što se pod time podrazumijeva kolega? Nisam to uspjela pronaći ni u riječniku, možda ćete mi uspjeti to objasniti. A što se tiče našeg kluba ideja, to je zapravo da mediji ne smiju dobivati e, državnu potporu s time da EU nije država niti država daje državne potpore i u svakom slučaju ne ukoliko ne želimo da nam se e, zamjera da se e, objavljeno mišljenje na bilo koji način prenosi putem tog medija. Sljedeći, da će me bade. Hvala predsjedateljici. U ime grupine, e, skupine ECR zahvaljujem izvjestiteljici na konstruktivnom načinu organiziranja ove e, rasprave o proračunu za 2020. godinu. Općenito gledajući, e, podržavam nacrt mišljenja, vrlo je sažet. Dobro prikazuje mišljenje članova odbora i kompromisna rješenja do kojih smo došli. Dijelim mišljenje da je između ostaloga Erasmus vrlo važan program Unije. Vrlo je važno financirati te program kako bi ostvario svoje ciljeve. Proračunske linije koje se odnose na program Kreativna Europa trebaju se e, ponovno vratiti u proračun u vezi sa glasovanjem koje smo upravo održali. Naša, naš klub smatra da e, treba i dalje izdvajati znatna sredstva za multimedijske sadržaje, no rezervirani smo u vezi s Euronewsom i s njime povezanim nedostacima. E, kratka, kratki pregled slučaja, e, izložen je nešto ranije i slažemo se s kolegama, slažem se s kolegama koji su govorili prije mene da i trebamo dalje raspravljati o dugoročnim rješenjima za pouzdano informiranje građana o europskim pitanjima na svim europskim jezicima dobro mi je drago da e, su izneseni mnogi dobri prijedlozi za e, pilot projekte vezane uz medaje, medije i medijski pluralizam i vlasništvo medija. Izvješće bi e, moglo imati neke manje izmjene koje ću kasnije podnijeti kao amandmane. Međutim, mišljenje izvjestiteljice dobro je i radujem se konstruktivnom putu naprijed. Eh. Hvala lijepa. U ime riječ. Eh, Također bih naglasio eh, važnost obrazovanja i kulture. Općenito postoji neka tendencija da se smanjuje važnost tih aspekata. Trebali bismo zahtijevati i dati do znanja da je za europske građane i tekako važno da imaju podršku u razvoju obrazovanja, kulture i zajedničke svijesti europskih građana. Jučer smo puno raspravljali o Euronewsu. Nećemo ponovno ići u to, no želim reći jedno. Mislim da je e, vrlo važno informirati građane o europskim politikama. Jedno su greške vezane uz rad e, Euronewsa, no jučer smo čuli da e, jučer se govorilo o prevođenju Euronewsa na druge jezike. Mislim da to nije nužno loše. E, Euronews treba biti dostupan i drugim jezičnim skupinama kojima do sad nije bio. No tome ćemo se vratiti danas popodne. Hvala. E, ich habe jetzt noch Još jedno javljanje za riječ. Želim postaviti pitanje unaprijed da i se još netko javlja za riječ. Ako ne, sine, Oris izvolite. Pardon. Buenos días, eh, presidenta i, i kolegas. Dobar dan predsjediteljici i kolegama. Rada bih počeo sa um, pitanjem kućnog reda. Vjerujem da mnogi znate da je uh, promet oko parlamenta vrlo zagušen ujutro. E, mislim da nisam jedini koji u 8.30 mora ostaviti dijete u školi i vrtići i pokušati javnim prijevozom doći, doći ovamo. Je li ikako moguće da ne glasujemo u 9 ujutro? Vrlo je teško ovdje stići na vrijeme. Evo, to je moje skromno mišljenje. Mislim da bismo se e, mogli bolje uskladiti sa tajništvom. Što se tiče izvješća, svakako sam u potpunosti e, za njega. E, slažem se sa većinom koju je izglasala ova, ovaj odbor. Rado ću iznijeti svoje mišljenje o činjenici da e, komisija ne pristupa e, na odgovarajući način pilot projektima. Trebamo provesti strukturirani dijalog s komisijom, dovesti komisiju ovama, ovamo ili organizirati radionicu o pilot projektima. Imamo e, mnogo točaka, imamo brojne kriterije za izglasavanje. Međutim, sporno je kako komisija ocjenjuje pojedine točke i trebali bismo detaljnije o tome e, raspraviti. Obrazovanje građana trebalo bi biti prioritet za sve nas. Mislim da se e, komisija tome nije dobro posvetila, nisu pronašli odgovarajuće alate i nisu dovoljno e, naglasili e, podršku tom području. Hvala. Hvala lijepa što se tiče glasovanja. Na odboru smo uvijek imali običaj da E, eto, s obzirom da jučer nismo imali sjednicu, da, eto, imamo glasovanje e, sljedeći dan rano jutro. Nismo započeli točno 9, već 9 sati 10 minuta. Pitanje, možemo li produžiti naš dnevni red e, ako netko nije uspio doći ili ne. Možda bi bilo dobro da i e, zamjenik dođe na sjednicu odbora i da bude nazočan na vrijeme. Žao mi je, mogu razumjeti da sigurno postoje neki privatni razlozi e, koje trebate riješiti. Međutim, početak sjednice je 9 sati, e, imali smo prije toga e, i oko 10 minutne, uobičajeno da imamo na neki način i obavijesti predsjedništva, a nikad ne počnemo prije 9 sati, 10, 9 i 15, ovisno o tome žao mi je što ne možemo uzeti obzir svaki pojedinačni slučaj nemogućnosti glasovanja. Komisija, želite li uzeti riječ vezano uz e, opći proračun, nacrt proračun? Izvolite. Merci, madame la présidente. Hvala, gospođa predsjedateljice. Evo samo nekoliko riječi kako bih vam zahvalio. E, zahvaljujem na vašoj potpori e, na, u odnosu na sve što činite za kulturu i za edukaciju. Jer, e, e, kao što znamo, e, ono što činimo u kulturi je uvijek važno i proračun je ovdje od velike važnosti. Zahvaljujem što predlažete da za 10% povećamo proračun komisije 250 eh, milijuna dodatnih za Erasmus Plus će nam omogućiti da poboljšamo uspješnost naših projekata suradnje te nove inicijative te da uložimo u eh, transversalne ciljeve kao što je održivost programa kao i socijalna uključivost i e, zahvaljujem na e, budućoj potpori u odnosu na buduće rasprave koje ćemo imati u višegodišnjem financijskom okviru. Zahvaljujem što ćete pokušati pronaći sinergije e, u drugim programima. Ovdje mislim na obzor Europa, na strukturne fondove. Zahvaljujem na svemu tome. Hvala lijepa. Ja bih e, sada dala riječ izvjestiteljici za mišljenje kako bi nam eto sažela ovu raspravu. Izvoli Petra. Hvala. Hvala i na svim ovim komentarima koje ste uputili. Sigurna sam da ćemo u konačnici imati dobar prijedlog koji će naći svoje konsenzualno prihvaćanje, te isto obuhvatiti sirok ovo mišljenje. Vjerujem i da na sastancima izvjestitelja u Sjeni ćemo e, svakako produbiti ovu ili onu tematiku. Isto tako vjerujem kad je reč o Euronewsu i sutra imati raspravu zajedno sa E, Europskim revizorskim sudom i dobiti još pobliže informacije o svemu, ali u osnovama možemo kazati da više europskih informacija e, koje je na raspolaganju svima, odnosno da ih se stavi na raspolaganje i to na neovisan način, da je to zapravo nešto što smo potpuno svi suglasni oko toga i postavlja se pitanje kojim putem to ostvariti i sigurno je potrebno da moramo produbiti raspravu oko ove teme, vidjeti onda u konačnici za koji ćemo se put, za koje rješenje u konačnici e, opredijeliti, a hvala vam lijepa na svim komentarima. Veselim se isto tako i potpori ovaj općeg dakle e, pitanja, a ne ići samo na osmanjenje sredstava, već što više ići na povećanje sredstava te kako bismo pojasnili što to smatramo s bitnima u programima koji su pred nama, a isto tako i da taj naglasak u trijalogu nastavimo. Hvala, Petra Kamarevet. E, čujem da Lucija Dekalina iz komisije želi još uzeti riječ. Thank you very much. E, Hvala lijepa. predstavljam glavnu upravu Connect koja je odgovorna za program Kreativna Europa i multimedijsko djelovanje i uvelike pozdravljamo e, vaša nastojanja da povećamo proračun za Kreativnu Europu i druge multimedijske programe. Nekoliko ću reći reći o Euronewsu jer se koliko shvaćamo o tome treba detaljno raspravljati na sutrašnjem sastanku suda sastajališta komisije razgledali smo e, izvješće e, izvjestitelja e, u izvješću se ne spominje izrijekom prekidanje odnosa s Euronewsom. Komisija je dopustila Euronewsu da razvije vlastiti poslovni model kako bi na bolji način iskoristila digitalne tehnologije. E, što se tiče konkretnih e, potreba za praćenjem, e, trebamo ih razmotriti kao dio akcijskoga plana koji je usvojio DigiConnect. Namjeravam pokrenuti reviziju učinka te trenutno nastojimo objediniti sve programe pod jednom točkom poduzimamo korake kako bismo koordinirali e, nastojanja vezana uz Euronews što se tiče drugih glavnih uprava. To nije bila riječ e, revizije samog Euronewsa, već djelovanja e, Euronewsa u pogledu nadziranja toga kanala. Što se tiče prekidanja e, odnosa sa e, Euronewsom, e, mi smatramo da e, trenutno ne postoji, postoje uvjeti u kojima je Euronews prekršio uvjete ugovora, međutim veselimo se tome što ćemo u budućnosti moći razmotriti njihovo djelovanje te razmotriti izvješće Revizorskog suda. Hvala. Hvala lijepa, sutra ćemo imati intenzivnu raspravu oko ove teme. Sutra također će biti nazočen gospodin Viola koji će, e, vjerujemo, dati neke dodatne informacije. Kratka stanka, 15 minuta, zbog toga što smo zamolili ministrice da budu ovdje u točno 10 sati. Evo, možete iskoristiti prilike osvježiti, okrijepiti se. Vidimo se, molim vas, točno u 10 sati u dvorani. Entschuldigung, darf ich noch mal kurz um Aufmerksamkeit? Oprostite, još bih je želila ukazati na nešto. Dakle, rok za upućivanje amandmane 9. rujna u 12 sati u podne. Mislim da sam to već u početku isto tako već i kazala. So, Evo sad vas opet se mogu zamoliti da zauzmete svoja mjesta. Veselim se da mogu pozdraviti finske ministrice Eli Andersen i Hanna Koson koji su danas s nama ovdje od sveg srca. A isto tako će predstaviti oni okviru svojih izlaganja prioritete predsjedništva, te dakle program programe. Što one mjesece Finska će E, rukovoditi Europskom unijom. Teška vremena ovo ne govorim zato što je to uvijek teško e, u Europi što imamo teška vremena, nego imamo Brexit, imamo novu komisiju, međuinstitucionalni pregovori koji e, treba dakle ustrojiti i sve su to uzbudljiva vremena u kojima se nalazimo kako sa ovim programima, dakle i sa višegodišnjim financijskim okvirom imamo dakle velike izazove stoga i imate mogućnost da u ovako značajnom razdoblju, napetom razdoblju, ali svakako možete i na taj način kroz vaše predsjedanje e, vijećem, predsjedanje vijećem koje je vrlo ambiciozno, vi naglasak stavljate upravo na istraživanje, razvoj, inovaciju, digitalizaciju i to potporama individualnih sposobnosti, izobrazbom, a Vjerujem da ćete to uspjeti i vjerujem da kroz pojačanu suradnju između država članica, između općeg obrazovanja i stručnog obrazovanja svakako E, omogućiti potporu glavnim programima Europske unije, a koji podupire kulturu, obrazovanje i mladiše. Radujem se vašem izlaganju, svaka ima 10 minuta, nakon toga ćemo imati pitanje odgovore. Odlučili smo da ministrice e, predstave svoje programe, a onda ćemo postaviti e, pitanja ministricama, ovisno o tome koliko će se kolega javiti, hoćemo li to raditi na ping pong ili ćemo e, prikupiti nekoliko pitanja, vidjet ćemo koliko će se kolega javiti, jer uvijek e, imamo jedan vremenski okvir kojeg se moramo držati. Ne znam koja od vas dvije će gospođa Kosonen ili gospođa Andersen. Izvolite, imate riječ. Arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, Eh, Omasta ja ministeri Kososen puolesta. E, dame i gospode, u moje ime i u ime gospođe Kosone želim vam zahvaliti što ste me pozvali ovdje da razgovaramo o prioritetima finskog predsjedanja. Zadovoljstvo mi je što sam s vama danas i e, doista se radujemo ovoj konstruktivnoj suradnji s vašim parlamentom. Ovo je treće finsko predsjedanje Vijeća Europske unije. E, puno toga se izmijenilo od 2006. E, i 1989. Ali neke stvari nisu se promijenile. A to je finska e, pragmatičnost. Način na koji ćemo predsjedati vijećem. E, imamo mogućnost da osnažimo e, naše veze, veze među institucijama te da zajednički radimo za bolju budućnost europskog kontinenta. E, ta budućnost mora biti održiva socijalno, politički, gospodarski i što se tiče okoliša. Upravo na tome insistiramo. Naša deviza, naš moto je upravo takva održiva Europa. Prioriteti e, finskog e, e, predsjedništva su vrijednosti i vladavina prava, konkurentnost i socijalna uključivost, te vodstvo što se tiče klimatskih promjena, te globalna sigurnost. Ovo su prioriteti našeg predsjedništva, a oni e, su sukladni sa strateškom agendom Europskog vijeća e, koja je usvojena u e, lipnju, te se slaže s političkim linijama predsjednika Europske komisije, predsjednice Europske komisije gospođe Ursule von der Leyen koji smo čuli u Europskom parlamentu u srpnju. Dakle, radi se o ciljevima koji su specifični specifični za različite sektore, a sve to e, se slaže e, sa općim prioritetima predsjedništva te e, predsjedništva te prioritetima Europske unije za sljedećih pet godina. Naši prioriteti naravno imaju na umu europski stup za socijalna prava E, te e, uključivo e, ključivo obrazovanje, cijeloživotno učenje. Zajedno s ministricom Kosonen sada ću vam reći koji su prioriteti predsjedništva što se tiče obrazovanja, kulture, sporta i e, mladosti. E, kao prvo nešto ću reći o obrazovanju, a onda će e, moj kolega nešto reći o tome kakvi su prioriteti u odnosu na obrazovanje, na znanost, kulturu, fizičke aktivnosti, sport te mladost. E, e, važni prioritet finskog predsjedanja, a to e, naravno s nama dijeli i Europsko vijeće kao i Europska komisija, to je socijalna uključivost i konkurentnost. Radi se o dva prioriteta koji se međusobno nadopunjuju. Na tri stvari trebamo E, ukazati. One su e, veoma e, važno, važne. Kao prvo, želimo osnažiti cijeloživotno učenje. A kako bismo imali na umu izmjene u na tržištu rada i izmjene do kojih je došlo u našem društvu. Evropskoj uniji E, treba e, jedna prava strategija za cjeloživotno učenje. E, I takva strategija treba imati u vidu ono što će nam u budućnosti trebati. To je za nas jedan važan prioritet. Tu se, na to se nadovezuju pitanja socijalne kohezije, konkurentnosti kao i održivosti. Cjeloživotno učenje nadopunjuje koncept cijeloživotnog e, učenja za odrasle e, tako što e, se insistira na akumulaciji različitih vještina, transparentnosti, fleksibilnosti obrazovnih sustava. Dakle, cijelo životno učenje ima u vidu socijalnu ulogu samog učenja. Treba djelovati proaktivno. Što se tiče društva, trebamo djelovati na razini e, edukativnih sustava. E, oni trebaju biti participativni, tako da svaki građanin ima mogućnost učenja i to e, tijekom cijelog života. Na individualnoj razini političke mjere imaju za cilj da osnaže građane, da motiviraju građane. I te mjere e, treba e, poduzeti već od e, samog početka učenja u osnovnim školama. Već smo pripremili zaključke za vijeće za obrazovanje. Naravno, imat ćemo tu jednu e, važnu političku debatu i e, imat ćemo tu prave prioritete za obrazovanje. Nadalje, želimo e, osmisliti e, preko e, graničnu suradnju na europskoj razini. Želimo osnažiti i učenje preko kolega i vršnjaka. Važno je da osnažimo strateški okvir post ET 2020. Drugim riječima, evropsku e, suradnju što se tiče obrazovanja. U kontekstu tog e, strateškog okvira e, trebamo reformirati naše metode rada, osmisliti nove inovativne alate koji se e, temelje na istraživanju i na e, izradi dugoročnih vještina. Još e, nešto u odnosu na europski prostor za obrazovanje. Njihovo mjesto, važno tu mjesto imaju obrazovne institucije. Moja kolegica će o tome govoriti. E, želimo da države članice e, razgovaraju o reformi takvih obrazovnih institucija u e, europskom prostoru za obrazovanje. Te smo predložili da o tome govorimo na vijeću u studenom. Erasmus Plus je jedna, jedan veoma važan program za obrazovanje. Mi smo ovaj program E, sačuvali jer on predstavlja puno mogućnosti u različitim fazama života građana. Drago mi je da se slažemo oko toga. Ime Erasmus Plus pokazuje da je to jedan široki program koji se E, koji ne služi samo studentima e, koji pohađaju e, visokoškolske ustanove. Nadam se da ćemo tu naći vašu podršku. Građani s entuzijazmom prihvaćaju Erasmus+. Europski građani E, sudeći po jednoj studiji koja je nedavno e, učinjena, smatraju da je to treća najvažnija inicijativa za Europsku uniju. To je važna poruka koju trebamo imati u e, vidu. Tako da smo spremni za trijalog u odnosu na ovu važnu uredbu kako bi smo napredovali na ovom polju. sada treći prioritet, a ovdje se radi o reformi obrazovanja. Imamo namjeru e, organizirati vijeće e, na kojem ćemo okupiti ministre financija i ministre e, obrazovanja. E, to će se dogoditi i u studenu. Trebamo investirati u vještine. E, to je važno za gospodarstvo, važno je za društvo, važno je za održivi rast, inovacije, konkurentnost, kako bismo se prilagodili e, izmjenama do kojih dolazi u našem društvu. E, upravo obrazovanje i cjeloživotno učenje e, omogućuju osobni razvoj i e, bolje šanse za zaposlenje. Želim vam zahvaliti što ste me pozvali na ovaj sastanak. A odgovorit ću rado na sva eventualna pitanja. Hvala lijepa gospođa ministrice Andersen. Sada bih riječ žela ministrice Kosom i onda ćemo započeti kruk pitanja i odgovora. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Ministeri Anderssonin tavoin haluan kiittää mahdollisuudesta keskustella e, Hvala što ste mi e, omogućili da razgovaramo o prioritetima finskog predsjedništva danas. Ja se nadam dobrom suradnji s Europskim parlamentom. Počet ću tako što ću e, se nadovaziti na ono što je rekla moja kolegica, ministrica obrazovanja. E, institucije za obrazovanje, visokoškolske institucije, su veoma važan projekt za nas. Trebamo osnažiti veze između obrazovanja i istraživanja. Inicijativa za visoko školsko obrazovanje prolazi kroz e, e, vrlo e, važne važnu kontrolu. Trebamo promovirati Dakle, se e, promovirati e, svijest o tome i e, sedmi studenog dogovorit ćemo se u Briselu oko toga. Ovdje se radi o jednom pilot projektu i nadam se da će svi dionici biti prisutni, predstavnici Europskog parlamenta su naravno pozvani. Ministri koji su odgovorni za visokoškolsko obrazovanje u državama članicama će toga dana e, govoriti upravo o svojim institucijama tijekom e, večere toga dana, a o tome ćemo govoriti i e, tijekom E, vijeća, odnosno e, biti će, ta tema prisutna u samim zaključcima vijeća. A sada nešto o kulturi i koje su naše prioriteti vezano e, za kulturu. Kultura je vrlo važan element socijalne kohezije. Trebamo promovirati vještine E, u, e, na polju kulture, ali isto tako i što se tiče audio-vizuelnog dijela e, ovog širokog polja kulture. Koji su tu prioriteti? Imamo program Kreativna Europa za razdoblje 2021-2027 i to je jedan od prvih prioriteta finskog predsjedanja sigurna sam da se svi slažemo da je e, kultura izuzetno važna i za naše gospodarstvo i za europski identitet. To je jedna dodana vrijednost i veliki potencijal za rast. E, industrije kulture i e, stvaranja su neminovne za uključiviju i e, gospodarski snažniju Europu. Upravo zbog toga moramo financijski dati potporu tom sektoru te osigurati jednu glatku tranziciju. Što se tiče Vijeća i Europskog parlamenta, e, tu već imamo čitav niz e, programa u skladu sa financijskim mogućnostima. U travnju imamo zaključke Vijeća E, i to nakon e, dugih e, pregovora, te smo zahvalni i austrijskom i rumunskom predsjedanju. A mi smo spremni nastaviti s pregovorima. Nadalje, Finska kao predsjednica vijeća želi osnažiti ulogu Europske unije u e, uspostavi e, ciljeva održivog razvoja. I to tako što ćemo povezati kulturu s njima. Ohrabrit ćemo komisiji, komisiju da e, izradi sveobuhvatnu europsku strategiju za izradu agende 2030. i to na upit vijeća i Europskog parlamenta. Treće, Imamo namjeru e, pokrenuti debatu. Debatu kako bismo vidjeli kako možemo osnažiti naš audiovizuelni sektor i osigurati njegovu održivost, vitalnost za buduća desetljeća. Moramo imati e, na umu nove tehnologije, i e, naše e, mjesto na globalnim tržištima, ali isto tako i u Europskoj uniji. Sadržaj moraju biti kvalitetni. E, moramo insistirati na promociji, na raznolikosti, ali i na jednakosti. Sve su to naši prioriteti. Promovirat ćemo nadalje jedan plan rada za kulturu koji će koji je usvojen u studenom 2018. godine na vijeću e, kojim će se definirati e, prioriteti i za kulturu i za audiovizualni sektor, a odgovorit ćemo na izmjene što se tiče e, transformacija, učinka globalizacije te sve većih nejednakosti u E, društvu. Što se tiče mladih, e, koji su naši prioriteti? Kao prvo, kvaliteta e, rada koji se nudi mladima, jednake mogućnosti za mlade, obuka mladih radnika te digitalni rad. Tijekom našeg predsjedanja mi ćemo raditi na tim ciljevima Želimo također e, insistirati na programu e, za e, solidarnost i ovdje i parlamente i vijeće imaju vrlo slična stajališta, tako da ćemo vrlo skoro početi s pregovorima. Mladi radnici i volonteri trebaju također moći razviti e, svoje e, vještine. E, ako želimo da cijene ono što Europa, ono što im Europa nudi, ono što mi radimo za mlade. Potrebno je osmisliti mogućnost vršnjačkog učenja naš cilj je da se na vijeću svoje e, zaključci u tom smislu. Želimo e, nadalje promovirati digitalni e, rad za mlade, te stoga poboljšati njihove vještine vezane za to. Želimo da mladi e, aktivno e, sudjeluju u našem društvu e, koje je sve više digitalizirano i tehnički usavršeno. A sada za kraj sport. Ovdje imam dva prioriteta. Kao prvo, trebamo se boriti protiv korupcije. To je jedan od prioriteta finskog predsjedanja trebamo imati jednu pravu učinkovitu politiku borbe protiv korupcije. E, ta borba protiv korupcije ide kroz e, razmišljanje, dugoročno razmišljanje, ali naravno i odličnu suradnju među svim dionicima. E, treba nam transparentno i kvalitetno upravljanje u športu. Želimo e, promori, promovirati e, pregovore u odnosu na Makolin konvenciju. E, želimo zatim pokrenuti postupak ratifikacije od strane svih država članice. Aktivirati borbu protiv dopinga i još jedan prioritet, a to je uključivanje mladih u sport, djece u sport. E, trebamo također osvijestiti e, mlade e, u odnosu na rizike vezane za sportske aktivnosti, te štititi djecu i mlade. Zahvaljujem što ste me pozvali na vaš odbor Nadam se da ćemo imati dobru i kvalitetnu suradnju, a sada sam spremna odgovoriti na pitanja. Hvala lijepo na ovim naglascima koje ste stavili na e, prioritete finskog predsjedanja, prije svega onih prioritetnih područja koji se tiču nas ovdje na odboru. Ja bih e, zamolila da koordinatori preuzmu riječ, e, svaki ima dvije minute i nakon toga će se za riječ javiti ostali zastupnici. Ja sam već vidjela da se dosta e, kolega javilo. Svatko ko se želi javiti za riječ, molim da se to još jednom da do izražaja dizanjem svoje, e, svoje pločice. Mihajla Žadrova, dvije minute. Ministrnjim za jejih uvodnji slova. Ehm. Što se tiče ovih Dakle, dakle, ovdje ste pred odborom koji se bave kulturom. I mi očekujemo puno od finskog predsjedanja. Jer sam e, sustav obrazovanja u Europi u cijelom svijetu e, treba e, poboljšati. I ovdje imamo velika očekivanja. Imam neka pitanja. Govorili ste o programu Erasmus. Rekli ste da ga želite sačuvati. Mislim da to znači da ćete e, povećati proračun za 2020. ali isto tako i u višegodišnjem financijskom okviru. Europski parlament i naš odbor e, želi da utrostručimo e, proračun za Erasmus. E, radi se o vrlo velikom povećanju. Erasmus plus nije e, namijenjen samo studentima, već svima e, svim građanima Europske unije. Dakle, imam pitanje u vezi s tima. Sada nešto u odnosu na sljedeću godinu. E, zajednički cilj je borba protiv manipulacije manipulacija, lažnih informacija, radikalizacije. Erasmus bi mogao raditi na tome. I drago mi je što imamo što ste predvidjeli zajednički sastanak ministara obrazovanja i e, ministra financija i e, to je stvarno dobra stvar jer neće biti lako uvjeriti ministre financija u potrebu ulaganja u obrazovanje. U e, svakom slučaju dobro je e, da e, mladi poznaju različite inicijative koje postoje i radujem se našoj suradnji. For Hvala vam na pitanju. Ja ću vam odgovoriti u vezi s Razmusom, a e, kolegica u vezi sa solidarnostnim snagama. Programs of uh, Europska unija je jedna od e, glavnih inicijativa, Erasmus Plus e, je to jedna glavna inicijativa i svakako ćemo započeti pregovor u trilogu o samom programu. Što se tiče nas sa strane vijeća možete razumjeti da imamo e, neke teme kao što je to proračun, a koji je sad izvan pregovora, a kojem će se osvrnuti šefovi vlada kasnije tijekom godine, a kad je riječ o općenitoj raspravi o samom proračunu. Najveći broj amandmana koje je uputio parlament vijeće, tehničke su narave, vjerujemo da se ove razlike mogu riješiti. Dobri kompromisi su već postignuti na tehničkim sastancima, ostalo nekog ključnih segmenata koje još treba dublje raspraviti u pregovorima i okviru trijaloga. Ta pitanja koja će trebati zapravo Sporazumiti se tri institucije, što su to dodane vrijednosti za Europu, kao što je isto tako u pitanju e, poslovno dakle, mobilnost e, učenika, te isto tako i neki indikatori u području sporta. Ali na temelju osnovne rasprave koje smo volili, mislimo da možemo e, tijekom finskog predsjedanja postići značajan napredak. Ministerin Kosvonen. Kiitos Ja E, Gospođo e, predsjednice, hvala vam lijepo na ovom pitanju i na ovim komentarima. Doista se nadamo da ćemo moći započeti e, u raspravu oko e, dakle, snaga solidarnosti, i da ćemo toći što dalje. A vidimo da postoji solidarnost i u okviru Europskih snaga solidarnosti i Erasmusa, a takve inicijative nam trebaju iz Evropske unije kako bismo uopće vidjeli ovu dodanu vrijednost. Hvala lijepo. Petra Kamerevert. Hvala lijepa. Hvala i ministricama koji su predstavili izuzetno ambiciozan program ako imamo na umu da e, još uvijek je samo četiri mjeseca i mogu vam zapravo čestitati na tome, zaželjati vam dobru suradnju sa Europskim parlamentom Želim započeti sa Erasmusom Plusom. Vi ste upozorili na to da je to prema mnjenju, javnom mnjenju, zapravo treći najvažniji program, ali i vijeće u financijskom smislu mora o tome povesti računa. Sada e, smo donijeli zaključak oko proračuna 2020. i ona smanjivanja sredstava koje su predviđene za Erasmus i ostale programe e, tražimo da se ukinu, već je da se doda 10% više sredstava i nadam se e, potpore finskog predsjedanja, a isto tako svi oni koji se bave u okviru svojih resora, obrazovanjem, te isto tako da uverimo ministre e, financija da ne govorimo samo o važnosti Erasmusa, već da u konačnici moramo biti spremni i uložiti sredstva u te programe, jer inače će to biti samo govorkanja koja će biti besplatna. Hvala na dobroj inicijativi, ali svakako treba okupiti ministre financija i ministre obrazovanja, okupiti za jednim stolom i treba uvjeriti ministre financija da onda s riječi pređu na dijela Investicije u obrazovanje su zapravo investicije u budućnost i u budućnost Europe i to ne možemo dovoljno puta ponoviti. Svakako to treba i zapisati kao krilaticu ministra financija. Što se tiče obraznog okvira, to je doista e, lijep cilj do 2025. stvoriti ovaj prostor obrazovanja. Mi smo spremni kao europskog parlament na takav iskorak, komisija isto tako, ali malo dvojimo oko toga jesu li u to uključene sve države članice. Kolegica Šodrova je u kazala na to da je Finska doista svijetli primjer obrazovne politike. Nadamo se i vašoj potpori u tom kontekstu da se i države članice potaknu e, da ne razmišljaju o kompetencijama i da se e, zapravo kao slamku spasa drže svega onoga što je do sada ostvareno. Znamo da je to subsidijalna politika, ali treba se usredotočiti na zajedničke ciljeve koje trebamo postaviti i nakon toga razmisliti o tome kako i na koji način ostvariti te ciljeve. I zapravo u tom kontekstu je potpuno svejedno je li to lokalna razina, državna razina ili europska razina. U konačnici važno je ostvariti zajednički cilj. Ako prihvatimo pragmatični pristup Finske i ako nas to dovede dalje, to će me radovati i u svakoj suradnji koju bismo mogli imati. Želite odgovoriti, gospođa Mistis Andersen. Izvolite. Uh, e, hvala izvjestiteljici na pitanjima. Istina je da imamo vrlo ambiciozan program predsjedanja, ali i Finci su također poznati po učinkovitosti. Nadamo se da ćemo dobro napredovati u tom pogledu. Hvala na komentarima uvezano uz sastanke zajedničkog eh, sastanka eh, ministara eh, financija i obrazovanja. Mislim da je na razini EU-a vrlo važno da zajedno radimo kako bismo naglasili važnost ulaganja u obrazovanje i istraživanje. To je važno i zbog kvalitete, ali i za gospodarski rast. Kad je riječ o programu Erasmus+, Plus, moram, e, kao što sam već rekla, ponoviti da smo e, i tekako posvećeni započinjanju e, pregovora u okviru trijaloga, no pitanje proračuna treba riješiti kasnije zato što na njega i tekako utječu pregovori o općem proračunskom okviru. Nama je također važno da surađujemo, da radimo zajedno, da pojedine institucije zajedno rade na pitanjima koje su važne za sve nas. Ministerin Kusonen, haben Sie noch Antworten zu? Želite se vi nadopuniti u porodicu? Što se tiče ovih eh, vrlo važnih eh, komentara gospođe Kemrevert, eh, što se tiče subsidijarnosti i načela subsidijarnosti, mogu odgovoriti na sljedeći način zajednički ciljevi. Ovdje zapravo su najključnije pitanje koje uopće postoji u tom kontekstu. Sljedeći govornik, gospođa Faraon. Uh, thank uh, um, e, govorit ću na francuskome. Hvala lijepo ministricama što su došle i hvala vam na vašim prezentacijama. Vrlo sam zadovoljna s vašim ambicioznim e, opaskama vezanim uz dugo, cjeloživotno učenje, europska sveučilišta, kulturu i kreativni sektor. Zabrinuti smo zato što se riječ kultura nije pojavila u inicijalnom dokumentu finskog predsjedništva, no vratit ću se na dvije točke. Prva je točka obrazovanje. u pogledu učenja, e, naukovanja, e, obrtničkih zanimanja i stručnog osposobljavanja. E, to može i poboljšati program Erasmus+ može pomoći i socijalnoj uključenosti što i tekako utječe na mlade. Zalažemo se za utrostručenje proračuna za programe Erasmus Plus jer smatramo da trebamo poboljšati takve programe osposobljavanje zato što je u skladu sa programima za europsku harmonizaciju e, takav e, aspekt potreban. Drugo je moje pitanje, pitanje kulture. treba iskoristiti našu europsku baštinu, bilo, bilo da govorimo o materijalnoj ili nematerijalnoj baštini. Pod nematerijalnom baštinom smatram jezično nasljeđe. Koja bi od vas dvije željela odgovoriti na ovo postavljeno pitanje? Gospođa Anderson. Thank uh, e, Hvala vam na pitanju. Drago mi je da ste spomenuli e, strukovno osposobljavanje i obrtnička zanimanja. Za nas je itekako važno da e, strukovno obrazovanje bude dio programa Erasmus Plus i da ostane u budućnosti. Finska želi promicati e, strukovno osposobljavanje. Želimo da to bude privlačan e, izbor za mlade e, koji će omogućiti kvalitetna radna mjesta i povećati njihovu zapošljivost. Smatramo da bi trebali biti jednako vrednovana zajedno sa e, srednjim visokim školstvom, tako da ne postoji razlika u stavu društva prema različitim zanimanjima. Također smatramo da trebamo ima, treba imati jednak pristup višem školstvu ako se netko e, strukovno osposobljava, uvijek bi trebao moći nastaviti e, školovanje na studiju. Smatramo da je visoko kvalitetno strukovno osposobljavanje koje se trenutno nudi u Europi e, treba biti vidljivije. Europsko strukovno osposobljavanje nudi vrlo važne mogućnosti za to i Rado ćemo u eh, biti domaćini eh, susreta eh, vezanih uz europsko strukovno obrazovanje u Helsinkiju i nadam se da ćemo iskoristiti tu priliku da povećamo pozitivnu vidljivost strukovnog osposobljavanja. Hvala lijepa, gospođo ministrice, izvolite. Hvala. Hvala na ovim izuzetno dobrim pitanjima koje ste postavili. 2018. godine ovu tematiku smo već imali kad je riječ e, o kulturnoj baštini. Stav vijeća je da je to jedan stalni prioritet e, koji bismo trebali imati, a i kao što, kao što ste istaknuli u novim strateškim programima, e, svakako se i kulturna baština e, spominje kao središnjom tematikom identiteta Europe i mi isto tako e, smo 2019. godine e, obilježiti godinu u kojoj će se usvojiti plan za kulturu u budućnosti. Započet ćemo sa realizacijom tog plana u okviru kojeg imamo pet glavnih tema. S jedne strane, dakle, to je održivost eh, samih eh, i kulturne baštine upravo kroz eh, održivost baštine možemo ukazati na to kako cijenimo ovu baštinu i kako njegujemo baštinu pa čak i sa gospodarskog aspekta i isto tako i zaštićničkog aspekta Finska će u svakom slučaju se pobrinuti o tome da taj plan u cijelosti bude proveden. Hvala lijepa. Sljedeće na popisu, gospođa Anderson, izvolite. Ja, e, sehr na ministrice, e, hvala lijepo na vašoj nazočnosti, hvala lijepo na predstavljanju vrlo ambicioznog e, programa Apsolutno se možemo složiti, umreživanje, kao što je to predviđeno, to doista možemo poželjeti u svakom pogledu. Pitanje koje bih željela postaviti i često je pao pojam europske kulture, dakle, višekratno se to moglo čuti. Moje pitanje bi bilo kako vi gledate na europsku kulturu, moj dojam da podupiranje europske kulture zapravo čeći na uštrp... E, raznolikosti e, samih kultura naroda u Europi i to je tako predviđeno i volio bih znati smatrate li da je to takva situacija poželjna upravo da eto, ta raznolikost koju ipak imamo u Europi bude zamijenjena jedinstvenom europskom kulturom i da bi istu tu zamijenila, želim vas upozoriti na to da trebate uzeti u obzir da svakako u konačnici bi to ipak značilo da ove različite kulture koje imamo u Europi bi nestale. Kako gledate na ovo pitanje? Frau kysymys on tietenkin, kiitos hyvästä kysymyksestä. Hvala lijepo na ovom pitanju koje ste postavili. Naravno da postoji uh, dvojbe u čitavoj Europi. Međutim, svaka država članica ima svoj vlastiti identitet, svoju kulturu, svoje kulturno nasljeđe i svi zajedno činimo ovu kulturno nasljeđe Europe, a europska kultura, e, mislim da E, tu nije nikakva e, nikakva dvojba, niti bilo kakvo razmimolaženje. Naravno, u programima trebamo se pobrinuti o tome da svakako njegujemo i vlastitu kulturu, ali bismo isto tako trebali uzeti u obzir i evropsku kulturu, njegovati evropsku kulturu, zajedničke vrijednosti za koje se mi e, zalažemo na popisu. Isto tako želim ukazati na to da je temeljno načelo e, jedinstveno u raznolikosti. To je načelo. Europska e, kulturna politika nije usmjerena na to da objedini, već da održi ovu raznolikost i da to bude zajedničko e, nasljeđe i zajednička baština. Gospodin Franc kao je koordinatora u ime zelenih. Hvala Erasmus plus stvoriti jednake šanse, jako će teško biti ovo ispuniti jer i Erasmus plus milijuni mladih e, na osnovu svoje socijalne, a isto tako i ljudi koji su pogođeni diskriminacijom kao što je to anticiganizam, te skupine ne mogu sudjelovati u Erasmusu plus upravo zato što i građani i građanke nemaju, odnosno imaju jedva pristup Erasmusu Plus upravo uslijed e, diskriminacije i segregacije. Što ćete vi učiniti da se e, ovaj nedostatak ukine kako bi Erasmus Plus bio skrojen i za one ljude koji su diskriminirani? Frau Ministerin Hvala vam na pitanju. Što se tiče e, i inkluzije i programa Erasmus+, smatramo da je itekako važno posvetiti se e, promicanju i razvoju inkluzije u sklopu programa Erasmus+, kao što ste već i rekli. Moramo osigurati da e, nudim jednake mogućnosti za različite studente iz Europe kao i druge mlade građane Europske unije. Posebice se to odnosi na e, građane različitih socioekonomskih statusa. To je i za nas vrlo važna tema. Kao što sam već ranije spomenula, e, u pogledu programa Erasmus+, inkluzija je svakako jedna od tema o kojoj ćemo morati još raspravljati u sklopu e, trijaloga e, institucija. Međutim, svakako smatramo da je to vrlo važan dio programa koji želimo dodatno razvijati. Zur äh, Hvala. Hvala ministricama e, što su danas ovdje s nama. Želim vam izniman uspjeh. Znam ponešto e, o e, učinkovitosti i želim vam sreću u tom pogledu. Htio bih raspraviti o nečemu s vama kako se možemo pozabaviti određenim pitanjima kao što je e, činjenica da, da se u određenim aspektima obrazovanjem potiče nacionalizam, rasizam, širenje stereotipa. To je značajka obrazovnih sustava mnogih e, država članica EU-a. Na taj se način e, proizvodi osjećaj ksenofobije ili rodne diskriminacije. To su vrlo važna pitanja. Znamo da se u nekim državama nacionalno obrazovanje okreće protiv europskog eh, eh, sustava. To se posebice odražava eh, na pitanjima inkluzije. To nije nešto što je u mojoj moći i želite li nešto reći o tome? Ministerin Anderson. Ministrice Anderson. Hvala vam na pitanju. To je teška tema zato što je i pitanje nadležnosti, to jest nadležnosti Europske unije u području osposobljavanja i obrazovanja što se tiče sadržaja obrazovnih sustava. E, naša je nadležnost ograničena na koordiniranje aktivnosti e, država članica u području obrazovanja. Međutim, unatoč ograničenoj nadležnosti postoji mnogo toga što Europska unija može učiniti kako bi olakšala razmjenu ideja i najbolje prakse između država članica. Sve se to svodi na to kako mi vidimo ulogu obrazovanja u cjelini pritom na ponajviše mislim na društvenu ulogu obrazovanja u našem, u našem sustavu. Poneprije želimo naglasiti koliko je bitno važno na dobro, kvalitetno i uključivo obrazovanje, posebice cjeloživotno obrazovanje u pogledu e, društvenih i socijalnih prava u Europi, a i što se tiče e, kvalitetnog e, razvoja, osobnog razvoja svih građana Europske unije. Nadam se da ćemo moći raspravljati o politici e, obraz, uloge obrazovanja u društvu u cjelini te o vrijednostima e, obrazovanja u društvu. Mislim se izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Hvala i na ovim na ovom aktualnom pitanju koje ste postali. Svaka država članica zadužena je za vlastiti obrazovni sustav. Ovaj odbor ima važan zadatak da se pobrine o jedinstvu, da tako bude poveznica, spojnica između pojedinih regija. A isto tako i mjere i programi koje se raspravio na ovom odboru. To su važni instrumenti kako bismo upravo kroz te instrumente razumjeli kako kultura funkcionira u nekoj državi članici i kako bismo isto tako stvorili svijest o tome i naravno stvorili svijest o raznolikosti kultura. Erasmus Plus upravo je dobar primjer tomu, a Europske snage solidarnosti su jedan drugi dobar primjer. Vjerujemo da mladi nakon svega traže informacije, žele reagirati pozitivno, naravno moramo se usredotočiti i na mlade, imati povjerenje u njih, a i zajednički sustav koji imamo u ovom trenutku u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Koordinatori su sada svi uzeli riječi, sada bismo išli E, na članove odbora, ja bih e, zamolila da se ograničite na jednu minutu, dosta javljanja ima. Gospodin Zver, izvolite. Hvala lijepa za besedo, hvala lijepa za dobro predstavitev. Eno kratko vprašanje. E, ali menite, da bi lahko trialog o Erasmus Plus... Hvala na Hvala na prezentacijama i doista mi je bilo drago sve to čuti. Međutim, pitam se hoćemo li biti stvarno kadri završiti trijalog u odnosu na Erasmus+. Prvo ćemo dva pitanja uzeti. Dolazite Vesna. Muchas gracias. Eh, ambas eh, Anderson. Hvala lijepo. E, želim zahvaliti e, ministricima Andersen i e, ministrici Kosonen na prezentacijama. Međutim, e, govorili smo o obrazovanju, o tome da ljude treba obrazovati, osposobiti za tržište rada, ali važno je da insistiramo i na europskim vrijednostima. Jeste li vi zaboravili europske vrijednosti ili ih samo danas niste spomenuli? Još e, nešto, e, jedan od kolega je spomenuo rezove koji se planiraju za sljedeću godinu za kreativnu Europu. Mi smo e, dobili informacije da vijeće želi smanjiti taj proračun e, što bi išlo na uštrb interesa europskih građana. Možete nam reći je li to stvarno e, stajalište vijeća? To bi bilo dobro znati. I ima li država članica koje se ne slažu s tim projektom? A što se tiče europske solidarnosti, e, financiranje ovog programa je puno niže od niže razine od Erasmusa i htio bih znati imamo li više novca za Solidarity Core. Sada bih e, dala riječ e, ministricama. Propustila sam da ste se i vi, gospodin Barde, javili i naravno imat ćete priliku e, postaviti pitanje kao koordinatorica. A sada bih zamolila ministrice da odgovore na postavljena pitanja. Počet ću s pitanjem gospodina Svera, a vezano uz pregovore oko Erasmusa+. Plus. Što se tiče e, izazova vezanih uz e, taj program, kao što sam rekla, e, imamo, položimo puno vjere u to da će se pregovori zaključiti do kraja ove godine. Što se tiče financiranja, u, tu je situacija nešto teža s obzirom na Brexit i na brojne, brojne tekuće događaje. U pogledu financiranja smatramo da je to manje izgledno, da je manje izgledno da ćemo uspjeti zaključiti pregovore do kraja godine. Hvala gospodinu Devesu vezano e, uz pitanja e, o europskim vrijednostima i obrazovanju. Obrazovanje je dakako e, ima, ima ključnu ulogu u vrijednostima europskih mladih i općenito europskih vrijednosti. Mnogi programi o kojima danas govorimo, a među njima i Europski e, Erasmus Plus i, i e, snage solidarnosti, važne su zato da se mladima daju, da osjećaj razvoja europskog identiteta, da im se pruži mogućnost da putuju, razmjene iskustva s drugima, te da iskuse e, druge kulture i u drugim europskim zemljama. Ovaj odbor i rad koji mi e, nastojimo obaviti u Finskoj e, svakako potvrđuje e, rad na europskim vrijednostima. Gospođo ministrice Kosovna. Hvala gospođo predsjednice. Hvala na ova pitanja koje su postavljene. Počet ću sa pitanjem gospodina Devezera, a kad je riječ o programu Kreativna Europa i kad je riječ o eventualnom e, smanjenju sredstava za ovaj program. Što se tiče pozicije vijeća, ova smanjenja sredstava e, najčešće se zbijaju pod svim naslovima i ta smanjenja su se dogodila i kod programa Kreativna Europa. Imamo podjelu na dvije skupine neto uplatitelji i neto korisnici u vijeću. Mi kao predsjedavatelj vijeća naravno da nemamo vlastiti stav, već je to kompromis u država članica koje se ostvare i naravno da će proračun eh, u suodlučivanju zajedno s parlamentom i isto tako i vijeća uzeti sve u obzir. To su samo polazišne osnove 12. studenog mm, dovršit će se e, do tada ECOFIN 15. studenog. To je otprilike naš vremenski plan. Što se tiče europskih snaga solidarnosti i sredstva za europske snage solidarnosti, sve to jedno jedinstvo, kao što je kolegica Anderson kazala, dakle, e, pregovore ćemo usko pratiti i vratit ćemo se svakako na ovo pitanje. Hvala. Sada dvije minute gospođe Medbarte kao koordinatorica. Izvolite. Uh, Hvala predsjedateljici. U ime kluba zastupnika ECR htjela bih zahvaliti objema ministricama na njihovim izlaganjima. E, pohvalit ću dobro izbalansiran i vrlo ambiciozan program. Finska je priča o uspjehu što se tiče inovacija i obrazovanja. I kako cijenim e, koncept e, e, cjeloživotnog obrazovanja koje ste uključili u svoj program, program predsjedništva. Moje pitanje jest kako vidite ulogu obrazovanja umjetnosti i kulturi e, u svojoj strategiji, a drugo pitanje povezano je sa nečim što ste ranije spomenuli, a to je sveobuhvatna sigurnost. Smatram da je e, obrazovanje o kulturi e, i medijima također vrlo važan resurs kad smo govorili o sveobuhvatnoj sigurnosti. Mnogo smo od vas čuli o planovima za podršku trima različitim pouzdanim ciljevima vezanim uz medije. O tome se nedavno raspravljano, e, mnogo raspravljalo e, na vijeću. Sie, Frau Können kurz Zeit geben? Eh. Isprike i hvala vam na pitanju. Uvijek se moramo uskladiti i dogovoriti koja je zadužena za koji dio prije nego što odgovorimo. Spomenuli ste eh, kontinuirano cjeloživotno učenje, a to je jedna od tema koju eh, svakako želimo naglasiti u svojem programu. To je povezano sa e, pitanjem sveobuhvatne sigurnosti koje ste spomenuli. Smatramo da postoji potreba za kontinuiranim učenjem. E, međutim, ono što se događa na području tehnološkog razvoja i digitalizacije kao i automatizacije tržišta rada, smatramo da je potrebno osigurati da osobe kao pojedinci i društvo bude osposobljeno za promjene koje se događaju, posebice u smislu tehnološkog napretka. To je povezano i sa razvojem digitalnih vještina te omogućavanjem mladima, a i odraslima da steknu sposobnost, nove sposobnosti, da se da e, promjene nekakve sposobnosti od ranije, što će biti svakako vrlo bitno za postizanje sveobuhvatne sigurnosti. Što se tiče lažnih vijesti i različitih rasprava koje se trenutno vode o medijima, to je ovo smatram vrlo važnim i treba razmotriti kako je to međusobno povezano. Hvala vam lijepa. Izuzetno dobro pitanje koje ste postavili. Mogla bih e, spomenuti kako se Finska obvezala u području e, obrazovanja, u području kulture, glazbe. Samo u području glazbe imamo proračun od 100 milijuna eura godišnje, svega nas je 5 milijuna u Finskoj stanovnika, jel? Dakle, investicija u umjetnost, u kulturu, to je jedan značajan e, sastavni dio obraznog sustava kao takvoga. Sloboda medija, naravno da u vezi ovog pitanja moramo se moći pouzdati u slobodu medija i moramo omogućiti raznolikost medija i različitih stavova unutar tih medija kako e, bismo upravo kroz e, kompetencije koje dajemo mladima da imaju mogućnost e, savladati ovu najezdu informacija, dakle i djeca i mladi koji dobivaju te informacije iz različitih kanala. Sljedeće pitanja gospodina Mohameda i gospodina Franca. Gospodin Mohamed i onda kolega Franca nicht first? thank you. Um... Ja sam iz um, Ujedinjene kraljevine i kratko ste spomenuli Brexit, pa ću vas pitati u vezi s tim. Postoje li uh, neka druga uh, pitanja vezana uz Brexit um, koje ne stvaraju probleme samo našoj državi nego i vašem predsjedništvu? Ich e, Povući ću svoje pitanje. Dobio sam odgovor na svoje pitanje. Gospodin Frankovski, evo imate mogućnost postaviti pitanje. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za prezentację priorytetów prezydencji. Chciałem zadać... Hvala vam lijepa. Evo što se tiče prioriteta predsjedništva imao bih e, pitanje e, koje se tiče područja sporta. Zaštita mladih u okviru sporta, o čemu je tu riječ, možete li navesti primjere, koje su to mjere koje finsko predsjedništvo e, želi na neki način provesti kad je riječ o sportu? Tko želi odgovoriti? Gospođa Anderson. Uh, Hvala na pitanju vezanim uz e, Brexit. Općenito gledajući, Naši prioriteti u predsjedništvu jesu očuvati jedinstvo i interese Europske unije. Mi smo u cijelosti posvećeni e, ciljevima koje je Europsko vijeće usvojilo u e, lipnju. EU neće otvarati ugovor o povlačenju, e, već se može izmijeniti deklaracija o budućem odnosu sa Ujedinjenom kraljevinom. Što se tiče rada ovog odbora i programa Erasmus+, Ujedinjena kraljevina će u svakom slučaju normalno sudjelovati bez obzira na e, do datuma povlačenja, a ako dođe do sporazuma o povlačenju, Ujedinjena kraljevina i dalje će normalno sudjelovati do kraja trenutačnog programskog razdoblja. Međutim, e, što se tiče e, financiranja drugih E, programa e, Erasmus+, oni će završiti sa datumom završetka programskog razdoblja Erasmus+. Hvala. Hvala. I gospodinu Frankovskom na postavljenom pitanju. Što se tiče e, zaštite djece u okviru sporta, želimo se nadvezati na sve ono što je učinjeno u tom pogledu, ali vijeće pod finskim predsjedanjem e, će pripremiti zaključke, a te zaključke bismo željeli da se prihvati u okviru vijeća, želimo ukazati na glavne probleme i isto tako predložiti inicijativi kako se može poboljšati sigurnost u okviru sporta. E, zaključci trebaju imati svoju ulogu u tome da se i na općoj razini da se prihvati sport kao aktivnost mladih i djece e, kojim sportom se pak povećava zdravstveno stanje 20. rujna imat ćemo u espo konferenciju na tu temu. Gospođa Bunting i gospodin Smeriljo nakon toga. I Hvala na današnjim e, opaskama u vezi s proširenjem programa Erasmus+. plus. E, naročito se to odnosi na e, pripravnike i na takvu vrstu radnih inicijativa. Imam dva komentara. Jedan je poziv. 16. listopada jedno će se skupina mladih pripravnika doći, na, doći u Europsku uniju želim da ovdje dođu i bez obzira na sve iskuse Europsku uniju. Pozivam vas da se dođete upoznati s njima, ćemo e, pozivnicu u vaš ured. Osim toga, razmišljam o kratkoroč ugovorima na određeno vrijeme e, s kojima se mnogi mladi suočavaju, naročito u audiovizualnom sektoru. E, obično je riječ o mladim ljudima koji imaju manje prilika za nastavljanje obrazovanja. Zanima me kako ćete nastojati osigurati da se ljudi e, ne, ne ostanu zatočeni u privremenim radnim mjestima, te kako ćete osigurati mjere za e, socijalnu zaštitu i socijalnu mobilnost. Sì, grazie Presidente, grazie alle ministre, alla loro relazione. Io ho apprezzato... Hvala na eh, vašem radu, gospođo predsjednice, gospođe ministrice. Eh, eh, doista mi je bilo drago čuti o ovom novom modelu koji bi se temeljio na znanju. Kreativna Europa. O tome ću, na tome ću raditi tijekom idućih godina pa bih se vratio e, na e, to, na tu temu. Nama trebaju konkretne, e, konkretne akcije. Želimo konkretno znati kako će izgledati taj program više transparentnosti u odnosu na evropske građane. Moramo poboljšati jednakost građana, e, provjere, praćenje ekspost, kontrole e, kako bismo e, mogli provjeriti učinkovitost samih programa. Kultura. Ona je jako važna za ovaj semestar. i e, ovdje naročito mislim na kreativnu Europu. E, hvala, odgovorit ću e, na pitanje. Kao prvo, hvala što ste nas pozvali na ovaj događaj u listopadu i e, e, upitali ste se kako ćemo raditi u, više na socijalnoj mobilnosti e, u odnosu na mlade na mlade koji možda e, nemaju visoko obrazovanje ono što je važno to je da u odnosu na sve politike obrazovanja uvijek mislimo o uključivanju, uključivanju svih e, mladih. To je najbolji e, način za društva e, da osiguraju socijalnu mobilnost. Drugim riječima, visoko kvalitetno obrazovanje i obrazovni sustav. Evo, pitanje migracija treba postojati e, mogućnost za svu djecu da e, od e, malih nogu sudjeluju u kvalitetnom obrazovnom sustavu. Govorim sa finskog stajališta. Mi smatramo da je važno djecu vrlo rano uključiti u obrazovni sustav, naročito kada se E, e, kada je riječ o djeci koja dolaze iz obitelji koja su e, možda niže na socijalnoj ljestvici. Nadalje, trebamo doista insistirati na cijelo učenju, tako da se djeca, mladi mogu vratiti u obrazovni sustav ako su ga u međuvremenu napustili, da jednostavno vrata ne ostanu zatvorena. Gospođo predsjednice, hvala lijepo na ovom pitanju. Mi smo istog, istovjetnog mišljenja kad je riječ o samim ciljevima i kad je riječ o kreativnom sektoru. Kao što sam već spomenula, razgovori oko proračuna u tijeku su i nadamo se dobrom ishodu. Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeće pitanje. Jedno je. Kolega Garcia de i kolega Palak. Sí, gracias, gracias presidenta y gracias eh, señoras Hvala gospođo predsjedateljice i eh, hvala eh, ministricima na ovom programu program je ambiciozan. Ne, nisam upoznata s učinkovitošću e, finskog sustava, ali prepoznao sam ove vrijednosti. E, e, da, činjenica je da nismo puno insistirali na ovom dijelu programa koji je vezan za kulturu. Međutim, evropska kultura već postoji. Evropska unija, ovaj parlament, to je upravo proizvod evropske kulture, onog najboljeg. Mi imamo zajedničke vrijednosti, dijelimo te vrijednosti. Tako da trebamo pokušati e, generirati e, bolju osviještenost o toj e, zajedničkoj kulturi koja je dio našeg zajedničkog europskog identiteta. Na jednoj stvari želim insistirati. jer danas imamo e, populizam koji je sve više prisutan, e, znamo da postoji u Europskom parlamentu. E, trebamo insistirati na činjenici da je kultura isto dio jedan važan čimbenik u stvaranju E, vrijednosti. E, što mislite o zajedničkom poraznom sustavu, recimo PDV-a, e, za kulturne proizvode. Imamo Francusku koja ima vrlo niski PDV, Španjolska koja ima vrlo visoki PDV za kulturne proizvode. Što mislite o tome o harmonizaciji, usklađivanju PDV, PDV sustava? Doista mi je bilo drago e, čuti e, vaš, vaše govore i kada ste insistirali na toj e, na obrazovanju vrlo visoke razine, dobre kvalitete. Znamo da su sustavi obrazovanja u državama članicama različiti. Međutim, obrazovni sustavi su vrlo važni za uspjeh djece jednom kad odrastu, za njihovu budućnost. Stoga e, trebamo stvoriti socijalno e, moramo stvoriti socijalne prilike koje će biti takve da će omogućiti e, uspjeh za sve. Ponekad djeca nisu uspješna u sustavom u svojoj državi članici, a onda su negdje drugdje uspješna. E, e, imam pitanje za vas, a to je kako ćete e, proširiti visoko kvalitetno obrazovanje na cijelu Europu, čak i na najudaljenije e, regije kako bi sva djeca Europa imala prave vještine i e, veće i bolje iste šanse i bolje šanse za zaposlenje. E, gospođa Kosonen, hvala na ovom pitanju. E, evo, odgovorit ću u odnosu na kulturu, na kulturu u Europi. Evo, Europska prijestolnica kulture, to je vrlo važna inicijativa za veliki broj gradova i regija u Europi. E, želim dodati da je to jedna od najvidljivijih inicijativa e, koji je postoje u Europi. i tu djelujemo na razini e, samih e, djelatnika, kulturnih djelatnika, osoba koje su aktivne u kulturi, građana. I zbog toga je to važna inicijativa i važno je i dobro je što e, nastavljamo s njom. A sada što se tiče porezne politike, čujte, to je nešto što je u nadležnosti ministara financija. Jasno je da je i ovdje suradnja od ključne e, važnosti. E, hvala e, gospodine Polak na pitanju, naročito što se tiče kvalitete obrazovnih sustava, ali i u odnosu na mobilnost. Što se tiče osnovnog obrazovanja, osnovnoškolskog obrazovanja, ovdje imamo suradnju, to je nešto potpuno novo E, budući da postoji velika raznolikost, kao što ste rekli, e, sustava, obrazovnih sustava što se tiče ovog obvezatnog osnovnoškolskog e, obrazovanja, za sada samo razmjenjujemo najbolje prakse, razmjenjujemo znanja i imamo suradnju na razini stručnjaka. Međutim, važno je da razumijemo i shvatimo da je važno da imamo nezavisno istraživanja e, koji rade na ocjeni kvalitete e, e, obrazovnih sustava. Da to bude nezavisno, da to budu nezavisne ustanove koje onda mogu nezavisno procijeniti E, kvalitetu. Što se tiče e, samih e, nastavnika, učitelja, prosvjetnih radnika u Finskoj recimo je to profesija koja se cijeni, oni su dobro plaćeni i to osigurava kvalitetu prosvjetnih radnika kao i nezavisnost njihovog djelovanja unutar učionica a prioriteti e, za provođenje europskeg prostora za obrazovanje i studij u Europi trebamo ukloniti sve barijere za mogućnost studiranja u drugim državama članicama. E, to će sigurno e, unaprijediti naš sustav. Sada bismo prešli na zadnji blok pitanja. Želim podsjetiti Julie Ward, gospodin Kolaha i gospodin Benđulija da ima jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepo. Ja bih progovorila o mobilnosti. E, to je sloboda kretanja, zar ne? I e, trebamo koristiti e, tu slobodu kretanja više. I ja radim s mladima i to s, e, umjetnicima u Jedinoj kraljevini i moram reći da je sloboda e, kretanja nešto e, što je vrijedno za britanski narod i izuzetno je važno za kreativne kulturne industrije da imamo takvu slobodu kretanja i doista mi je drago da vidite da vidim da ste se usredotočili na cjeloživotno učenje i pitam se hoćete li u to uključiti i e, sindikate e, jer ovdje imamo jednu fantastičnu e, platformu cijeloživotnog učenja jer zastupnici upravo na tome rade radeći u, sa stručnjacima iz sektora. Erasmus Plus je fantastičan program. Mogu vam dati odlične primjere iz Ujedine kraljevine gdje imamo recimo E, ljude e, e, sa hendikepom koji su sudjelovali u takvim programima i to je doista poboljšalo njihov dignitet inter međukulturni dijalog je nešto što promovira europske Eh, vrijednosti, a to eh, eh, je nešto što proizlazi iz Pariške deklaracije. To je posljednji put kada su ministri dali takvu jednu zajedničku deklaraciju. Nadam se da ćete nastaviti u tom smislu. Recite mi što o tome mislite. Hvala na, hvala ministrima i hvala na programu predsjedništva. Vidimo da je digitalizacija ekonomije ključni e, pokretač za sve sektore i e, trebamo stvarno e, vidjeti kakav je potencijal rasta upravo u kulturnim industrijama i u obrazovanju. Digitalizacija je e, važna za gospodarstvo, međutim smatramo da postoji do e, velika poveznica između e, pristupa kulturi i dobrobiti građana. Tako da se trebamo usredotočiti na kreativne industrije, ali isto tako na e, razmjenu kultura i znanja, jer i to je faktor rasta i što finsko predsjedanje misli učiniti u tom smislu. Hvala na e, vašim prezentacijama, gospođe e, ministrice, tijekom ove rasprave. Jedna stvar me malo brine E, pitam se e, jeste li e, zanemarili poduzetništvo jer poduzetnici su upravo oni koji stvaraju zaposlenja i stvaraju vrijednost. Trebamo im dati najviše moguće mogućnosti trebamo im omogućiti djelovanje, e, dati im prilike. Zar ne bi ne bi bilo dobro da europljani e, stvaraju e, poduzeća, trebamo poticati poduzetništvo, a i dati im alate kako bi bili kadri stvoriti svoja poduzeća. Hvala vam na pitanjima. Odgovorit ću na sva pitanja odjednom jer ste svi spomenuli i digitalizaciju i životno učenje i e, obrazovanje. E, dakle, imamo e, dakle stalno učenje, e, kontinuirano učenje e, koje se pretače u cijelo životno učenje. E, to je naravno vezano za digitalizaciju društva, za, vezano za izmjene na tržištu rada i e, te izmjene tražu proaktivno djelovanje od strane društva, ali i od strane samih sudionika. Drugim riječima treba učiti e, tijekom e, cijelog života, ali i obrazovne institucije moraju biti fleksibilnije. To naravno znači da trebamo zajedno raditi sa svim sudionicima našeg društva da nađemo e, rješenja koja će odgovoriti na potrebe svih radnika. Kada govorimo o e, odraslim, e, odraslim građanima koji se žele strukovno obrazovati, problem je manjak novca i manjak vremena. Čestitam vam na izvješću jer e, ovdje smo stvarno e, vidjeli e, sve ono što nas trenutačno zanima, evropske vrijednosti, vrijednosti za društvo, politike koje se temelje na tim vrijednostima. Što se tiče mladih i poduzetništva, E, to je vezano za cijeli obrazovni sustav. Uloga obrazovnog sustava je da osnaže mlade. Mlade koji žele pokrenuti sva vlastita poduzeća, koji žele biti poduzetnici. Tako da e, i ja u tome e, vidim nešto što je doista vezano za obrazovnu politiku. Hvala. Gospođa Kosonen. Hvala na pitanjima koja su doista odlična. E, želimo insistirati upravo na mobilnosti. E, I to u kontekstu e, inicijative Kreativna Europa. Znanje, inovacije su od ključne važnosti. Međutim, insistiramo i na e, važnosti e, obrazovanja. E, kultura treba biti održiva. Agenda 2030. je nešto do čega nam je doista stalo. To je i naš cilj. Jer kultura je dio E, održivog razvoja. E, to je nešto što je priznato. Ne govorimo ovdje samo o kulturi. Imamo i druge elemente u kojima vidimo element kulture. Jasno je da u svim političkim e, e, poljima možemo insistirati na održivom razvoju. Kultura je važan čimbenik razvoja našeg društva i osnaženja demokracije. Zbog toga nam je potrebna politička, politika za kulturu. Međutim, vijeće će odlučiti o tome čekamo da vidimo kako će reagirati i što će učiniti nova komisija. Kultura treba biti održiva i naši ciljevi moraju biti zajednički. A sada pitanje poduzetništva i mladih. kvalitetna zaposlenja za mlade su poticaj za gospodarski rast, ali i za poduzetništvo. Hvala lijepa, želimo se zahvaliti od srca gospođo ministrice na ovim zanimljivim izlaganjima, a isto tako na ovoj zanimljivoj raspravi. Mislim da je to doista e, bila dobra razmjena gledišta i veselim se već sada idućih nekoliko mjeseci naše suradnji, našeg odbora i vas e, kao predsjedavatelja vijećem. E, sigurno ćemo se susretati na nekim od budućih dijaloga i trijaloga. Želim vam sve najbolje.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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi kolegice i kolege, nismo još završili naš, eh, našu sjednicu, još jedna važna točka na dnevnom redu, kao što ste mogli i vidjeti na dnevnom redu, sada ćemo preći na... E, dakle, gost nam je e, glavni direktor Roberto Viola, koji će nam dati uvida u najnoviji razvoj. Molim vas, da svi oni koji žele napustiti e, ovu salu, ako ne sudjeluju, i molim vas da budete što tiši. Još uvijek imamo neke točke na našem dnevnom redu koje moramo odraditi i zamolila bih e, kolegice i kolege da zauzmu svoje mjesta kako bismo mogli nastaviti našu sjednicu.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 Ja, gerade... Kao što sam već e, napomenula, sada imamo e, razmjenu gledišta sa Robertom Violom, glavnim direktorom glavne uprave Konekte. Drago mi je što vas mogu pozdraviti na našem odboru, s obzirom da postoji čitav niz točaka koje moramo raspraviti, smjernice za AMSD direktivu koju izrađuje komisije, lažne informacije koje smo imali na neki način prilike čuti neke segmente e, sa predsjedničkog vijeća, neutralnost mreže, ali isto tako i frekvencije za 5G. To su teme koje nas svakako zanimaju i na našem otporu i koje se tiču izravno i neizravno nas same. Također želim e, ukazati na to da je sam tema oko Euronewsa, e, tu i tamo neki kolege će vjerojatno spomenuti, a Imate sada 10 minuta, gospodine Viola, za vaš kratki uvjet. Nakon toga ćemo odmah započeti našu raspravu. Gospodine Viola, izvolite. Štovana gospođo predsjednice, štovani članovi e, odbora, dame i gospode, hvala lijepo na ovom pozivu. To je E, čast i zadovoljstvo biti ovdje i predstaviti vam e, posao koji je u tijeku, a kad je riječ o pripremi e, sljedećih saziva komisije, mi smo jedna važna poveznica u tom pogledu i naravno da eto kada dobijemo političke smjernice koje imamo od predsjednice digitalna transformacija e, gospodarski i vrijednosti i same e, Europe sve aktivnosti koje su e, učinjene, naravno da su to važni prioriteti i za izabranu predsjednicu komisije, a sada e, ćemo vidjeti i kroz saslušanja i početak rada nove komisije. Naravno, posao se nastavlja, kao što ste kazali, e, specifikum e, samih zakonodavnih prijedloga koje su zadatak komisije i koje smo do sada isto tako pokušali ispuniti kao naš zadatak. E, prvo što bih želio e, podsjetiti e, na posao koji radim vezano uz direktivu autovi za medijskim uslugama. Doista smo radili u okviru toga na vrlo očikovit način. Tri godine smo radili na samoj direktivi a isto tako e, možemo kazati da je to jedno od najnaprednijih pravila kada e, pogledamo između tradicionalnih medija, nelijednih medija, e, video na zahtjevi socijalnih medija kao takvih i ključni segmenti današnjeg Mm, dakle, distribucije video uradaka na samim platformama je nešto što je glavna tema. Glavna karakteristika nove direktive jest e, proširenje e, na same platforme za video zapis i razminu e, zapisa, znači iste pravila koja se primjenjuju na tradicionalne se primjenjuju na platforme za razmjenu video zapisa, naravno uz potrebnu adaptaciju kad je riječ o specifičnosti medija, međutim kad je riječ e, o e, isto tako o pravilima oglašavanja, kad je riječ o zaštiti maloljetnika, kad je riječ e, o govor mržnje, sva ta pravila su istovjetna i za ove platforme. Ukoliko dakle od e, samodobrene direktive, e, tamo gdje je nam potrebna e, jasnoća, kad je riječ o zaštiti građana u okviru samih socijalnih medija, sami izazovi, ne smijemo ih podcjenjivati jer Christchurch video pokazuje ka što se sve može dogoditi i kako može imati utjecaja socijalni mediji u dakle prikazivanju uživo događaja a i YouTube, Facebook e, koji se nalaze u obuhvatu same direktive o audio-vizualnim medijskim uslugama jedno važno segment same direktive da jeste da po prvi puta evropsko pravo e, dakle govori o neovisnosti e, regulatora. To je izuzetno važno jer što god ćemo vidjeti u budućem razvoju pluralizmu, dakle počinje od e, samog lokalnog regulatora koji mora biti neovisan od e, izvršne vlasti. Za nas e, je to isto tako razina zakonodavne infrastrukture, dakle neovisnosti samog pravosuđa, što u prošlosti nismo imali. Izuzetno važno je naglasiti za unutarnje tržište da suradnja samih regulatora kroz ERGU, skupinu europskih regulatora za audiovizualne medijske usluge je e, ustrojena i sada je sastavnim dijelom ove direktive. Svi mehanizmi su novi i izuzetno su značajni i važni. Ono što moramo sada učiniti u ovom trenutku jeste da zapravo na prvom e, mjestu e, izvršimo u transpoziciju na nacionalnu razinu e, s rujan 2020. godine i krajnji rok. Mi ćemo vršiti pritisak na države članice da se poštuje ovaj zadani rok, te isto tako da olakšamo samo dakle smjernice, uvođenje smjernice koje komisije treba izraditi, a te smjernice koje se tiču dakle, za esencijalno funkcioniranje samih socijalnih medija, Dakle, socijalni mediji jesu li obuhvaćeni ovom direktivom ili ne? Upravo direktiva kaže da e, svi socijalni mediji koji imaju video kao esencijalnu funkciju bit će dijelom e, koji potpadaju pod ovu direktivu. E, mi smo radili na tome, uskoro ćemo i izdati nacrt koji ove kriterije jasno naznačuje isto tako dovodi naravno u konačnice koliko god je to moguće do identifikacije tih platforma na jedan jedinstven način na čitom europskom tlu. Drugi dio samih smjernica obuhvaća e, pitanje 30% udjela europskih dijela koja je potrebna e, i koje isto tako ovi videograci Mm, dakle, poput Netflixa ovom direktivom mora imati 30% europskih dijela u svom programu. Kako se obračunava 30%? Direktiva traži da komisija upravo i svoje smjernice e, izradi i izrađujemo te kriterije koji će biti jasni, jednostavni i koje će dovesti do e, jedinstvene interpretacije. E, jedan od elementa interpretacije su izuzeci direktiva, s tim u vezi kaže da e, ova obaveza mala poduzeća su izuzeta, dakle kako sad ćemo mjeriti veličinu e, poduzetnika, to je opet dijelom ovih smjernica koje izrađujemo. Status i izrada nacrta jest u tijeku. Vi znate da će i sam nacrt e, biti komuniciran e, prema državama članicama i nakon toga će početi rasprava i naravno da će i sam e, nacrt biti prakse, iz prakse gdje više više poduzeća se priključuje ovom kodeksu izbora u ovom kodeksu prakse za dezinformacije i socijalne medije analize, te isto tako i provjerati koje će biti potpomognuti 5 milijuna eura. Želimo ići još i korake dalje. E, program Digitalne Europe koji će biti još bolje opremljen financijskim sredstvima, a isto tako u slučaju e, uspješnog dovršenja e, samih kulturnih programa a isto tako ovog okvira za e, kulturu gdje u dijelu medija ćemo imati 75 milijuna e, eura sredstava za horizontalna pitanja. Jedna relativno nova stvar koju pratimo, a isto tako e, Kreativna Europa, to je taj kulturni program. Evo, nisam to izrazio do kraja, ali drago mi je u istinu da za nekoliko dana ćemo imati početak našeg trijaloga. Kreativna Europa, što je značajno istaknuti, 30% e, povećanje zatraženo parlament je zatražio još veća sredstva. Čini se da su to velike brojke, to je udvostručenje proračuna 0,01 posto ukupnog proračuna je to svega. Mislite li da europska kultura zavređuje više ili e, zavređuje ovih 0,01%? Naravno, ukoliko bi netko e, bio za rezanje sredstava ili ukoliko bi odlaka e, išla protivno prilozima komisije ili e, parlamenta, linearne rezanje su zapravo nož u leđa samoj kulturi i to je jedan izuzetno mali proračun mi tražimo povećanja, parlament traži veće povećanja, ali uistinu moramo kazati da je riječ o malim sredstvima. Također govorimo o digitalizaciji, o, e, kulturnoj baštini. Potpisali smo sporazum stvaranja baze podataka kako bismo e, očuvali našu baštinu. Nažalost, bili smo u pravu kada smo to tražili. Dramatični epizoda, e, dakle, samog gorenja Notre Dame, vidjeli smo da nema nikakav plan, a isto tako National Geographic, primate inicijativa koja je digitalizira Notre Dame, što znači moramo imati 3D uradak samih e, dakle, spomenika za sve one koji rade na tome, i koji rade u kreativnom sektoru, za sve one koji e, rade isto tako uzloženim djelatnostima, ovo bi bilo jako korisno. Što se tiče o neutralnosti mreže, ukupno mi je 10 minuta na raspolaganju. Mi smo jedini e, koji zapravo imamo zakonodavstvo neutralnosti i otvorenosti otvorenom internetu. Skype je bio blokiran, niste ga mogli koristiti na mobilnim uređajima ili aplikacije koje e, su usporavane. Dakle, ne samo da imamo ukinuće roaminga, već i želimo i neutralnost mreže. Učinili smo evaluaciju dakle, sa e, telekom kompanijama i vjerujemo da je neutralnost potrebna a isto tako sadašnje e, zakonodavstvo to omogućuje. Neki kažu da 5G će u cijelosti promijeniti e, sliku i priliku e, Mislim da postojeće zakonodavstvo jest dovoljno otporno na budućnost. Što se tiče radiofrekvencijskog spektra na odluci vezano uz frekvenciju od 700 MHz, dakle niže frekvencijski pojas od 700 MHz treba ostati na snazi, a to je ujedno i naš stalni stav kada je vijeće e, u e, lipnju ovo odobrili, dakle to će biti na stav i na svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji, to je dio svih eh, naših eh, predloga, a isto tako komisija eh, inzistira na tome da će ovaj niži frekvencijski spektar biti na raspolaganju. predsjednica će je prezentirati citirala same smjernice, ona je naglasila e, važnost kombinacija e, biti Europe, biti zelen i imati jedno transformirano gospodarstvo, a digitalno gospodarstvo će biti jedan važan e, segment u prvih stotinu dana. Mi ćemo isto tako izraditi zakonsku regulativu vezanu uz umjetnu inteligenciju, isto tako razmišljam već sada i umjetnu inteligenciju, te isto tako svega ono što će se događati na tom području, to je jako važno u svakom sektoru, imat će dubinske, korijenite, dakle, izmjene u e, svim segmentima rada nas kao Europljana i zbog toga će to biti jedna e, međusektorska i višesektorska rasprava. Naravno, puno toga još što nije izrečeno, ali svakako vam stojim na raspolaganju i odgovorit ću na sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala. Priložila bih e, da idemo sada na poznati način Peter Kamer Evert, se e, i dakle, prvo koordinator, molim da se javim. Mihajla Šodrova. Děkuji e, za vaše úvodní slovo. Hvala lijepa na ovim uvodnim napomenama. Svakako mi ćemo doista budno promatrati sve ono što će biti e, izrađeno vezano same smjernice, jer sama direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama, to je bila doista velika i značajna tema, nije bilo lako uopće da se e, ta pravila pronesu i kroz segment e, socijalnih medija, društvenih medija, a i kroz video platforme, ovo čini se će biti jako važno. Jedno pitanje bih e, želio postaviti, a to je jeste li u kontaktu sa državama članicama? Jeste li kontaktirali države članice? Njihove zakonodavstve Pitanje je li implementacija uopće doživjela napredak u bilo kojem pogledu, s obzirom da kao članice bismo voljeli biti uključeni kao e, dijelom naših država članica te kako bi ova interpretacija novih pravila bila uspješno provedena. Ono što želimo u konačnici je da osiguramo da ovo novo zakonodavstvo u praksi zaživi. Hvala. Naravno, jedinstvenoj pripremi te direktive posvetili smo mnogo pozornosti. U, to je usuključene bile sve države članice i problem je bio e, zakonske prirode. E, do rujna 2020. godine to bi se trebalo razriješiti. Svi sada govore o govoru e, mržnje, o društvenim medijima ali europsko zakonodavstvo to ne pokriva E, ono je e, razlomljeno, pristup nije ujednačen i trebalo bi osmisliti konkretnu primjenu e, zakona u tom pogledu. Formalno ćemo pristupiti državama članicama sa nacrtom smjernica i kroz odbor za kontakt proslijediti te smjernice te obavijestiti ga o sljedećim koracima i redovito ćemo vas obavještavati o primjeni direktive u državama članicama. Hvala lijepa, kolega Kamarevec, hvala vam lijepa. Hvala i gospodinu Violi što eto, stoji na raspolaganju za odgovor na pitanje. Nebrojeno puno pitanja koje bih imala, ali započet ću sa implementacijom sam direktive kroz eh, smjernice. Rekli ste jednostavno ono što možemo sada čuti čini mi se ipak da nije jednostavno sve skupa, a čini se da tu imam i neke primjere. Prvo pitanje, kako se mjeri ovaj 30% udio europskih dijela na e, platformama? Jedan, jedini je mogući odgovor u minutama. Dakle, ići sada u smjeru e, naslova, serija, filmova, e, koji bi na taj način utvrdio 30-postotni udio, to mi se čini absurdnim i apsolutno protivno onom što smo mi kao zakonodavstvi imali kao volju i želju da de facto 30% sadržaja evropskih dijela bude prisutno na samim platformama. Slično vrijedi i kad je riječ o pitanja low audience, low turnover, znači ovo pitanje o tome kako članak 13. protumačiti i konkretno primijeniti, e, čini mi se da će to biti izuzetno teško provesti u praksi. Isto tako ne mogu shvatiti raspravu e, esencijalne funkcionalnosti. Tu sada spominjati neke indikatora, dakle količine audiovizualnog sadržaja, ekspozicije samog e, korisnika, popularnost samog e, ponuđača sadržaja, čini mi se da to apsolutno ne e, dovodi do esencijalne funkcionalnosti koja se traži. Mi smo uvijek izrazili želju da ukoliko se šire audiovizualne sadržaje, onda to potpada pod direktivu i Facebook ili YouTube ili netko drugi, naravno da mm, se moraju e, podvrgnuti ovoj diktari ne trebam nikakvo novo uđenje kriterije, zbog toga mi ova rasprava nije baš jasna. Što se tiče svjetske konferencije, komunikacije, dakle i i vijeće i parlament e, su suglasni da države članice budu u obvezi do 2030. godine ove frekvencije ispod 700 MHz e, koriste za e, radio signale i ostale tehnike da ostanemo na tom jer To je bilo dijelom rasprave, ali evo, sada ću postaviti ova pitanje i možda ću se još jednom javiti u nekom kasnijem trenutku. Hvala. Gospodine Viola, izvolite, ali što se tiče radiofrekvencijskog spektra, još jedno pitanje koje bih želio na to dati. E, upravo ste kazali da upravo za emitiranje ispod 700 MHz se e, čuvaju ovaj frekvencijski spektar. Kako stvari izgledaju sa e, dakle svim onim prenosnicima u E, kazalištima koji su se nalazili u tom frekvencijskom e, spektru, oni su već jednom prebacili se na novu frekvenciju, sve se moralo obnavljati i kada smo e, oslobađali frekvencijski spektar i pojas, pitanje koje postavljam je li to uzeti u obzir, ne da se ponovno mora u kazalištima investirati, isto tako u nekim dvoranama, da se ponovno moraju ti frekvencijski spektar i se mijenjati s obzirom da su tada već bili uključeni. Hvala. Hvala. Prva točka koja se, koja se izvjestiteljica jesu smjernice. Kao što sam rekao, e, trenutno sastavljamo smjernice, pa eto točka koju ste e, spomenuli i koje, koje su spominjane jesu sporne točke jedina mogućnost koja nam predstoji jest da ih ne izdamo ili da se smjernice ne prenesu u nacionalno zakonodavstvo. Čim budemo riješili te e, točke, e, naznačimo i kakav je e, ishod. A mudar ishod bio bi osuškivati što više i prihvaćati mišljenja sa više strana i, i pronaći dobro rješenje. Dodirnuli ste se tri ključnih točaka. Prva je, e, se odnosi na 30% e, gledanosti. Vi možda gledate jedan manji dio serije i to će se odmah odnositi na tih 30%. No ima li to smisla? Recimo, televizijska serija je e, dulji oblik, puno dulji oblik nego što je film. Trebalo bi na drugčiji način vrednovati gledanost serije i filma. Druga, drugi je kriterij niske gledanosti i posjećenosti. E, ako se držimo kriterija e, prometa i gledanosti, e, moramo se na to oslanjati na postojeće definicije. naime, sada ulazimo u posve nepoznati teritorij. Razumijem što ste rekle i to se odnosi izravno na direktivu. Direktiva spominje ključnu funkcionalnost. Ako je nešto popularno, ne znači da je i bitno. Trebamo pronaći kriterije koji će biti objektivni i koji će se odnositi i na videozapise na društvenim eh, medijima i na ključni dio tih poruka. na društvenim medijima se proizvode velike količine medija. I to je dio kriterija. Međutim, to je jedan komplementarni kriterij. Sad smo u fazi dovršavanja nacrta smjernica, u kontaktu smo sa odborom za kontakt. Oni su mm, uvijek uključeni u rad na tome i e, sudjeluju u raspravama i naravno bit ćemo vam e, na raspolaganju u bilo kojem trenutku. Kad god nas pozovete doći ćemo i korak po korak objasniti što se, e, u kakvom su statusu e, smjernice. Što se tiče frekvencija, vrlo jasno da je dio odluke vezane uz raspon od 700 MHz bilo pronaći rješenje za bežične mikrofone. Odbor je to pozdravio to je bila odluka komisije. Mislim da smo pronašli dobra rješenja. Možda ćemo e, morati e, još detaljizirati e, rješenja za bežične mikrofone i vidjeti kakva su rješenja tu pronađena. Merci, monsieur le directeur. Hvala gospodine glavni direktor. E, kao prvo moram reći da nisam znala za tu inicijativu za digitalizaciju e, baštine i drago mi je da to postoji. E, htjela bih znati u kojem sam stadiju ili o tome tek razmislite ili je već pokrenuta inicijativa. Drugi dio pitanja tiče se cijelog aspekta u odnosu e, na posljednji e, saziv u odnosu na kulturu e, na internetu, audio-vizualna prava i prava intelektualnog vlasništva E, kao i e, prava u odnosu e, na sadržaje na internetu E, dakle, e, e, govorimo zapravo o jednom sveobuhvatnom zakonodavstvo u odnosu na audiovizualno sadržaje za sada recimo direktiva koja radi o video sadržajima e, ne e, sadrži dio koji se tiče za glazbeni e, sadržaj, što je problematično budući da imamo raznolikost europskog stvaranja i trebalo bi o tome razmisliti. Dakle, što se tiče sadržaja na internetu, E, trebamo raditi na e, pravoj naknadi za e, autore koji čiji se sadržaj nalaze sada na internetu jer na taj način potičemo stvaranje. Dakle, zakonodavac treba pratiti tehnologiju, nove načine uporabe i korištenja kulture. Pitam se kako će e, te pratiti ove direktive i kako ćemo imati brzu transpoziciju. Francuska je već donijela e, neke zakonodavne akte u odnosu e, na digitalne sadržaje, a možda inovacije, tehnologije idu prebrzo i kako ćemo to pratiti i prilagođavati se e, stalno e, takvom napretku u izradi. First point, touched. Hvala lijepa. to je pokrivenom točkom 3D programa za digitalizaciju Europe. Program Europeana je također e, u skladu sa tom e, direktivom i sad smo se sa drugim državama članicama počeli raspravljati o e, načinima za digitalizaciju kulture u suradnji sa unesco pa da se stekne i širi kontekst. Već smo započeli s radom tehničke skupine u kojoj sudjeluju države članice E, te radosno iščekujemo dovršenje sljedećeg e, VFO-a jer će to i tekako utjecati na program digitalizacije Europe, to jest programa 3D. Što se tiče zakonodavstva, to je zakonodavnih akata koji su e, izglasani e, u, po, posljednjem mandatu. Riječ je o impresivnom napretku. Riječ je o, e, direktivama o kabelskim satelitskim mrežama, o, autorskim pravima i ostale direktive i među njima postoje brojne poveznice. Mi od država članica E, tražimo da na dosljedan način prenesu direktive u svoje nacionalne, nacionalna zakonodavstva te da ih povežu. direktive o autorskim pravima i kabelskim satelitskim mrežama imaju dugoročni učinak e, od direktive o audiovizualnim medijima. Međutim, od država članica tražimo da e, što prije usvoje što više. Što se tiče autorskih prava, pozivamo na e, dijalog e, svih dionika e, u skladu s člankom 17. direktive. Tek smo izaslali taj poziv i povrnut ćemo se da se vodi odgovarajući strukturirani dijalog o članku 17. Dakako, ulažemo puno truda u pomoć državama članicama. Nadam se da će se, odu, da će se države članice oduprijeti želji za mikro e, legislativom, e, već da će se držati e, glavnog pravca, a to je da se svi ovi zakonodavni akti povežu u suvisao okvir. Kriterij od 30% odnosi se na audiovizualne sadržaje i tražilice su također važan aspekt e, toga i njima treba dati odgovarajuće mjesto. To se odnosi na bilo koju platformu koja nudi audiovizualne sadržaje. U tom slučaju e, treba dati važnosti i tražilici. Radit ćemo na isticanju toga kriterija. Als nächstes Frau Melbade, bitte. Hvala predsjedateljici i hvala gospodinu Violi na e, dosadašnjem izlaganju i komentarima. Imam nekoliko pitanja. E, prvo ću reći da vrlo pozitivno gledam na vaša nastojanja da se pomnije e, razmatraje rad audiovizualnih platforma u Europi, no zanima me kakve će tu metodologije biti posrijedi. E, što ćete napraviti s podacima kad ih jednom dobijete i koje bi mogli biti sljedeći koraci, posebice ako zaključite da se ta kvota ne poštuje? Drugo se pitanje odnosi na dezinformacije. Ako sam dobro shvatila što, ono što ste rekli, više će se sredstava u sljedećem u sljedećem proračunskom razdoblju posvetiti borbi protiv dezinformacija. Možete li nam reći koje će aktivnosti dobiti podršku u tom smislu? Zanima me i kako napreduje izgradnja dijaloga sa vodećim igračima na tržištu društvenih medija kao što je Facebook. jasno je da je suradnja s njima iznimno teška i što možemo učiniti u vezi s platformama za društvene medije. Na kraju, E, što mislite o etičkim pravilama vezanim uz e, umjetnu inteligenciju te e, koje su mjere koje će se primijeniti da se izbjegne manipuliranje korisnicima na internetu. Thank you very much. Hvala lijepa. Što se tiče kriterija od 30%, što se tiče pružatelja usluga videoreprodukcije na zahtjev, mi E, u tom ćemo pogledu će se kršiti europsko zakonodavstvo. E, prvo pravilo provjere e, jest odgovornost pojedinih medijskih regulatora. Oni će se dogovoriti vezano uz kriterije nadzora. To je recimo nekakav standardni način reakcije na ovakva zbivanja. što se tiče platformi želimo stvoriti e, repozitori europskih dijela te stvoriti indeks tih dijela pa će biti lakše prebrojati ih, sagledati i, i razmotriti. aktivno radimo na indeksiranju i popisivanju europskih dijela. Što se tiče aktivnosti, želimo tijelima za provjeru informacija pomoći u suradnji nećemo ih financirati. E, to, su, to, to je jedna e, bijelodana činjenica. Pobrinut ćemo se da imaju siguran e, prostor, jer su neki od njih se našli na udaru u napada prošlosti, e, da imaju sigurno mjesto u kojem mogu razmjenjivati informacije, surađivati, sređivati baze podataka i to je glavni djelokrug našeg nastojanja. Upravo zato pohvaljujemo da činjenicu što se pridržavaju kodeksa o samoregulaciji. Pozdravljamo primjenu direktive te shvaćamo da je to zapravo temeljno pravilo koje se odnosi na ovakva pravila, posebice vezano uz govor mržnje. Što se tiče umjetne inteligencije, novo izabrana predsjednica već je o tome govorila. Najavila je da e, se e, primjena umjetne inteligencije mora obavljati na europski način. Moramo e, uključiti sve dionike vezane uz umjetnu inteligenciju te uskladiti njihovo djelovanje u skladu sa etičkim načelima. Riječ je o 2500 najuspješnijih tvrtki koji, koji imaju nastav na našem području e, te ćemo e, smjernice testirati na stvarnom terenu pa ćemo analizirati ishod e, takvih nastojanja. Hvala lijepo na ovom izlaganju. Nekoliko stručnih pitanja, ne toliko tehničke narave, koliko rece kamera, koliko Ali, pitanje 3D printeri modeli, kako bi se oni mogli koristiti, koji smisao što ćemo učiniti s tim zapisima, je li to integracija u aplikacije muzeja. 30% na povećanje u programu Kreativna Europa. Možete biti sigurno da ćemo to tražiti još značajnije povećanje. i To je zahtjev koji je važna i za moju generaciju jer još daleko više mi kao generacija e, tražimo europski identitet i zalažemo za to, Za to nam treba daleko više potpore u kreativnom i kulturnom sektoru. 30% platforme i udjela europskih sadržaja. Prvo pitanje, mjerljivost. Ja bih preporučio da idemo i na troškove, jer u konačnici, ako idemo preko minutaže, da onda se kupuju jeftini e, sadržaj iz Europe, a ostaju blockbusteri iz Amerike i ti novac se mora dakle investirati kao i u drugim državama i upravo troškovi koje se u Americi događaju imamo mogućnost da onda kroz to e, dobijemo daleko veće e, potpore s privatnim kanalima za europsku kulturu. Postoji li u komisiji razmišljanje o ojačavanju prava kreativnih djelatnika e, blockbusteri ili isto tako emitirani na velikom ekranu, jer smo u zadnje vrijeme imali velikih e, problema dakle digitalne igrice su kao tema postoji li e, razmišljanje komisije u tom smjeru da programeri oni koji razvijaju te programe, dakle njihov rad i njihova kreativnost bude zaštićena ako te igre dolaze iz Europe. Predstavili smo pilot program Europske platforme, kombinacija Spotify i youtube e, dakle, jedna quality content platforma, postoje li tu neke ideje komisije. Što se tiče Euronewsa, ako možete još kratko se osvrnuti na pitanje Euronewsa, dakle financiranje, kako ste zamislili potpore Euronewsu, lažne informacije imali komisija svijest o tome da postoji deepfake i kako ćete kroz ovo provjere informacija dakle to na neki način obuhvatiti. Hvala lijepo. Hvala na ovim brojnim pitanjima. Izvolite, gospodine Vila. Hvala, nastojat ću odgovoriti na sve i biti kratak. Sve su to vrlo važna pitanja. Što se tiče 3D modela, Ideja je stvoriti te modele te ih staviti na raspolaganje za očuvanje artefakata, ali i e, malim tvrtkama i svime koji žele e, sudjelovati u razvoju europske kulture. Smatramo da je to iznimna mogućnost kako bi e, stvorili potrebu, a potom i odgovorili e, na to određenom e, ponudom. Došlo je do promjene paradigme u europskom zakonodavstvu. Sada imamo direktive koja e, kaže da bi tvorca ili autora dijela trebalo na ispravan način e, nagraditi, to jest da bi mu trebalo e, na ispravan način obeštetiti. Digitalni stvaratelji su također autori i njih u cijelosti štiti direktiva. To se odnosi i na ljude koji rade u softveru i u softverskim tvrtkama, ali i one koji rade u dizajnu, razvoju glazbe, videoigrica, igrica E, svi oni potpadaju pod djelokrug direktive. Što se tiče povećanja u programu za e, medije i kulturu, e, razmatrajući program za medije, vrlo smo razočarani što svi katalozi pružatelja usluga video produkcije na zahtjev izgledaju jeste. E, mnogi se pojedinačni pružatelji uopće ni ne pojavljuju. Tražimo više europske proizvodnje, ali i da više Evropljana prati europsku proizvodnju. Zato je potreban pristup distribuciji i drugčijem načinu vidljivosti, ali potrebno je i da takve platforme sve više distribuiraju europska djela. određeni postotak tih dijela jest dostupan na e, europskim platformama, ponekad su dostupne e, na američkim platformama dok se u Europi ne mogu vidjeti. Mislim da tome treba temeljito pristupiti. Ne samo što se tiče financiranja, već i same konzumacije takvih sadržaja imat ćete zasebnu raspravu o um, Euronewsu i o brzoj analizi slučaja Revizorskog suda. Mi smo e, nastavili rad prethodne komisije i nastojimo e, smo pomoći Euronewsu da nađu nove partnere i nove načine suradnje. I e, vidimo da je to bilo u pismu misije da je to dijelom ispunjeno. Dakako, sada, sada očekujemo e, nove smjernice, nova, e, novo političko djelovanje komisije i tek ćemo onda moći znati koji će nam biti sljedeći koraci. ponekad ponekad je riječ o akterima koji e, ne postoje što se tiče lažnih vijesti Međutim, što se tiče e, lažnih vijesti, važno je osigurati e, agencijama za provjeru e, činjenica da rade sa različitim tijelima te da mogu obavljati svoj posao. Takva agencija u Estoniji koristi se primjerice platformom za umjetnu inteligenciju. Gospodin Signor direttore generale, grazie tante per... Eh. Hvala ravnatelju. Hvala i odboru. Moje prvo pitanje sljedeće. Ne znam jesam li u pravu, ispravite me. Ali e, rečeno mi je da mi da ćemo govoriti o, e, o sadržajima e, o kojima se danas raspravlja, ne samo o kreativnoj industriji. Osim toga, smatram da u području kreativne industrije treba poticati inovacije i bliske veze između društvenih inovacija posebice što se tiče na vaš program za poticanje kreativnih sektora. Možda se to odnosi i na neprofitni dio kulturnih, kulturnog sektora, muzeje, organizacije za vizualne medije i ostalo. Ustom, što se tiče proračuna, u potpunosti se slažem s vama. Međutim, Smatram da je komisija ta e, koja se treba e, pobrinuti e, da se naglasi važnost obrazovanja u kulturi. Ako se to ne dogodi, to će biti jednostavno bilo kao i svaki drugi dio proračuna. Mislim da ćete se složiti sa mnom da je kulturno građanstvo vrlo važan dio intelektualne osobnosti da bi tome trebalo dati više važnosti u pogledu proračuna. Hvala. Hvala. Što se tiče ovoga trećeg pitanja, ne znam na koje dijelove komisije, to jest na koje ideje komisije mislite ponekad su to sinonimi, a ponekad je značenje drugčije. Međutim, mi se bavimo pojmom kreativnog sektora. Kreativnost može imati različite e, oblike, pogotovo u ovako vrlo složenom svijetu u kojem danas živimo. Kreacija je možda bolja riječ nego sadržaj. Što se tiče društvenih inovacija, djelovanje u sklopu programa Kreativna Europa – upućuje u tom smjeru. Primjerice, podržavamo proizvodnju, produkciju brojnih e, dokumentaraca i arhiva, te obrazujemo u, e, te, te obrazovanje u tom pogledu. Ne smijemo zaboraviti da to jest industrija koja se vrti oko kulturnog sadržaja, ali da je to jedan zaseban ekosustav. Slažem se sama da to se tome treba više posvetiti. Što se tiče proračuna, komisija je vrlo jasna i e, jasno je dala e, do znanja što, kako će se proračun kretati. Kao što obično biva s proračunom, e, sa pregovorima oko proračuna, ne možemo pretpostaviti koja će biti strategija sljedećeg saziva komisije, ali prema e, političkim smjernicama nove predsjednice, e, ona smatra da e, je europsko građanstvo vrlo važno te da je bitno očuvati europske vrijednosti. Hvala lijepa. Slijedi gospodin Kolaja. Hvala predsjedateljice. Gospodine Viola, hvala što ste došli i što ste nas proveli kroz svoje izlaganje. Govorili ste o direktivi o audiovizualnim e, medijskim uslugama. Članak 20 stavak B izričito kaže da mjere e, pružatelja video audiovizualnih e, medija što se tiče na učitavanje sadržaja ne smiju utjecati na to. Što komisija radi? E, po pitanju toga da se ta pravila ispravno primjene u državama članicama, a posebno me u tom pogledu zanima e, mrežna neutralnost. E, upućujem na direktivu o otvorenom pristupu internetu. Međutim, civilna društva šalju pisma u kojima pišu da su mnogi problemi zanemareni Mm. neke e, aplikacije telekomi ne, e, prihvaćaju e, ne postoje odgovarajuće mjere za penalizaciju u pojedinim državama članicama planira li komisija o tome progovoriti u sljedećem izvješću hvala hvala lijepa što se tiče vašeg prvog pitanja mislim da da je direktiva dobro izbalansirana i da bi je trebalo opetovano iščitavati što se posebice što se tiče nezakonitog sadržaja i govora mržnje na platformama. Međutim, to je svojevrstan trokut u pitanju dostojanstvo, pitanje e, e, digitalnih sadržaja, a posebice u pogledu djece i e, sloboda govora. gospođa predsjedateljica, sjetit će se da se o tome i tekako e, raspravljalo tijekom sedam trialoga. Parlament je i tekako bio aktiva, aktivno uključen u to da direktiva sve to pokrije. Direktiva jasno kaže da tu distribuciju treba zadržati kako bismo zadržali taj balans e, jest e, zadržavanje e, nezavisnih regulatornih tijela. Kad je riječ o pojedinim odlukama, odlučivat će se na, na temelju pojedinačnih slučajeva. Riječ je o dvoslojnom pristupu. U općem uvjetu u općim uvjetima korištenja trebaju se primijeniti svi ovi principi i provjeriti je li e, sve što je bitno e, pokriveno direktivom primijenjeno. To se neće odnositi na pojedinačne, e, pojedinačna dijela na audiovizualnim platformama. Što se tiče samog rada nadzornih tijela, intervencija bi također bi trebala biti u skladu sa ovim, e, s ovom ravnotežom. O pojedino e, nadzorno tijelo e, razmotrit će sve elemente koje su uravnoteženi i razmotri što bi se trebalo, što bi se ne bi trebalo učiniti. Bitno je da oni surađuju i da izmjenjuju stajališta, te da se taj zadrži balans između slobode govora, e, zaštite i dostojanstva, što je zapravo temelj ove direktive. Riječ je o vrlo osjetljivoj ravnoteži, međutim postoje mehanizmi koji osiguravaju ostvarenje te ravnoteže. Što se tiče mrežne neutralnosti, naravno da e, da se uredba ne može savršeno e, primijeniti i da ni sama ta uredba nije, nije savršena. Međutim, najbolje je što postoji na globalnoj razini. Uistinu vam kažem da u ostatku svijeta nema ništa slično. Već, se, već je imala vrlo bitne učinke u pogledu zaštite građana, novih poduzeća i ostaloga. Znam da bi e, trebalo učiniti e, puno više u vezi s tima, međutim, E, ovlasti zakonodavaca su e, ovise o, to jest, ovise o nadzornim tijelima. Što se tiče ravnoteže troškova i koristi, e, treba razmotriti je li to skuplje ili će imati više prednosti što se tiče mreže neutralnosti. Hoćemo li dobiti bolji proizvod ili gori proizvod? Naš je dojam takav da je danas um, najbolje za uh, zaštitu načela uh, uredaba i ostalih akata um, zapravo držati ravnotežu koju sam već spomenuo. Treba surađivati s nacionalnim uh, nadzornim tijelima. Naravno, takav je izvještaj danas i ništa nas neće spriječiti da u sljedećem izvješću, bilo to za godinu ili dvije, da izrazimo drugčije mišljenje. S obzirom da prevoditelji u 12.30 završavaju svojim radom, ja ću uzeti u obzir kolegicu Kamerevert, sve ostalo možemo nastaviti na engleskom. E, odgovorit će vam i gospodin na engleskom jeziku i evo, želimo zamoliti za razumijevanje da ćemo prvo zamoliti kolegicu kamere Hvala lijepa. Ha. Gospođa von der Leyen e, je mm, navela da se radi na aktu za digitalne usluge i za digitalne platforme, da se usluge poboljšaju, a s time u vezi isto tako e, vjerojatno ćemo imati reviziju e, direktive o e-uslugama. Nejasno je dosadašnjim javno iznesim podacima koliko ćemo obuhvatiti raznolikost mišljenja, kako će e, pojam odgovornosti biti uveden. Htjela bih čuti nešto konkretnije o tome kako uopće zamišljate ovo se skupa i još nešto što se tiče slobodnog pristupa internetu 30 nevladnih organizacija otvoren pismu. E, upozorili su na to da E, neutralnost pristupa mreži neće biti konsekventno e, provedene i komisija isto tako e, traži se produbljena analiza koja fali u državama članicama i to je kritika koja je upućena, a to isto tako možemo vidjeti u vašem izvješću da je većina nacionalnih regulatora prema članku šestom, a isto tako i e, sankcije koje treba imati odvraćajući karakter još nisu proveli. Te isto tako i svoje obveze izvješćivanja, kad je riječ o brzini interneta, uopće e, ne prate ove podatke. Kako će komisija reagirati na to? Da li komisija je uporna u svojim mehanizmima? E, i da li se mogu uvesti sankcije kako bi se upravo i ova uredba provela i kako bi osigurali situaciju da i države članice će e, to e, učiniti onako kako smo mi to htjeli kao zakonodavac. Ja ću još e, prikupiti sva preostala pitanja. Gospođa Banteng. Your question, please. Yeah, because we collect the last three questions. Yes, thank you. Jer skupljamo posljednja tri pitanja. Hvala. E, u veljači ste govorili o internetu ljudskih bića i čuli smo e, o mentalnom zdravlju mladih ljudi i djeci. I pitam se e, što se tiče društvenih mreža, online platformih, Vaš plan kada ste rekli da se želite konzultirati sa divovima interneta kao što je Facebook, sa dionicima internetskog sektora. Jeste li e, nešto učinili e, na tom polju? Jeste li e, pokrenuli to savjetovanje? u odnosu na mentalno zdravlje mladih. I još nešto, e, imam posjetu mladih e, iz Engleske, bilo bi dobro da se možete susresti s njima. Još jedno zadnje pitanje. Euronews e, sutra ćemo čuti predstavljanje izvješća samog revizorskog suda. Bilo bi